Mes chers collègues, il est déjà... Euh... Drage kolege, već je 3 sata i 10 minuta. Molim vas da zauzmete svoje mjesto. Što se tiče ribarstvenih aspekata u okviru međunarodnog sporazuma o morskoj biološkoj raznolikosti u područjima izvan nacionalne nadležnosti, radi se o konvenciji Ujedinjenih naroda o pravu mora. To je izvešće na vlastitu inicijativu koje je dodijeljeno klubu zastupnika ALDE. Gospođa Norika Nikolaj je izvjestiteljica. Danas ćemo prisustovati prvoj razmeni mišljenja, te odmah predajem riječ izvjestiteljici. Hvala Ala. Ovo je izvješće koje je tehničke prirode i govorit ću na rumunjskom. Te vas molim da stavite slušalice. În 2004, 2000 i 2004. godine Ujedinjeni narodi su usvojili rezoluciju 59 iz 2004. U drugom paragrafu te e, rezolucije, u drugom stavku se govori o e, stvaranju ad hoc radne skupine po pitanju e, onih stvari koje se tiču prava mora. Glavni cilj je organizirati aktivnosti na Ujedinjenih naroda po pitanju zaštite morske e, bioraznolikosti kako bi se na održivi način upravljalo e, tim resursima svim onim područjima koji nisu u nacionalnoj nadležnosti. Kada govorimo o znanstvenim i tehničkim aspektima koji se tiču tog socijalnog i gospodarskog područja, ovdje se radi prvenstveno o procjeni nekih specifičnih pitanja. Ja sada ne bih htjela ući u detaljnu tehničku e, i znanstvenu analizu, ali želim samo reći da se tom prilikom podsjetilo na najglavnije probleme koji se tiču te situacije. Evropska unija naravno može intervenirati, trenutno traju rasprave o određenim pitanjima, a glavni ciljevi koji su bili utvrđeni su sljedeći. Dakle, prvo, e, kako da se suočimo e, sa problemom suradnje kada je riječ o zaštiti bioraznolikosti na onim područjima koja izlaze izvan nacionalne nadležnosti. Ta radna skupina je oformljena u sklopu UN-a E, održani su mnogi sastanci, također je pripremljeno mnogo izvješća, a jedno od njih e, je vrlo specifično iz 2011. koje govori o e, resursama, koje govori o zaštićenim morskim područjima, o utjecaju na okoliš, o razvoju mogućnosti, odnosno sposobnosti prenošenja pomorskih tehnologija. Od 2010. godine na konferenciji u Riju objavljen je dokument pod naslovom Budućnost kakvu želimo. Tamo se raspravljalo o tim problemima morske bioraznolikosti koja e, je prisutna na područjima izvan nacionalne nadležnosti. I to je, e, i to je održano prije e, sjednice Skupštine Ujedinjenih naroda. Ta sjednica e, Skupštine Ujedinjenih naroda je bila prigoda za održavanje čitavog niza specifičnih rasprava. Neke su već održane, neke su e, zakazane za 2016. godinu, a na kraju 2017. godine treba će se pripremiti konačno izvješće. Eto, e, to je nekakav općeniti okvir unutar kojeg se krećemo. Sada je riječ o tome da moramo razviti pravni međunarodni instrument koji će poštivati konvenciju o pravima čovjeka i koji će pokriti sve one rupe koje nisu e, bile pokrivene prethodnim e, regulativama. Dakle, kada govorimo o populacijama migracijskih e, vrsta, to je već pokriveno konvencijom iz 1995. U okviru pregovora koji se trenutno koji se trenutno odvijaju, ja bih e, vam htjela naglasiti e, namjeru nekih država članica da se uključe tu raspravu kako bi izmijenili određena stajališta. Ja smatram da je E, jako važno da taj sporazum iz 1995. ne bude zaboravljen u budućim pregovorima. To je dokument koji već postoji i koji uspostavlja vrlo jasna pravila i po mom mišljenju korektna pravila kada govorimo o međunarodnim pravnim e, regulativama. O tamo se govori i o tome kako upravljati ribolovom na nacionalnoj razini, kako intervenirati po pitanju mjera očuvanja. E, to su pitanja koja se ne smije zaboraviti, koja su iznimno važna. Evo, sada bih samo zaključila ovu temu e, sljedećim. Dakle, ja sam se angažirala oko toga da pripremim naš stav pokušavajući razriješiti neke razlike u mišljenjima koje trenutno postoje. Mi već imamo sklopljene bilateralne sporazume i koje je Europska unija potpisala sa e, određenim zemljama. Dakle, moramo doći do završetka svog tog pripremnog rada, a u zadnjoj fazi moramo doći do novog međunarodnog alata, odnosno instrumenta koji će zamijeniti onaj postojeći, onaj stari. U mom izvješću ja e, jasno e, govorim i mislim da se komisija s time slaže E, govorim da zapravo komisija ovdje mora e, reagirati u prvom planu kako bi razriješila to pitanje. Mi se moramo držati nezavisnih studija koje su e, provedene od strane drugih nevladinih organizacija te nekih znanstvenih instituta i također drugih studija koje su proveli specijalizirani uredi Ujedinjenih naroda. Ja smatram da je to moguće napraviti i smatram da je jako važno ostvariti suradnju e, između različitih alata koje imamo na raspolaganju na različitim područjima. Moguće je da ćemo doći do zaštite određenih e, pomorskih područja kako bismo zaštitili određene e, riblje fondove. To je moguće. Ali u svakom slučaju to nas neće spriječiti da razvijamo i neke druge aktivnosti na drugim područjima koja su trenutno u problemima. Ovdje mislim na e, ona područja na kojima su provedena energetska istraživanja te iskorištavanja i smatram da je na tim područjima potrebno promijeniti drugačije instrumente, zato što taj industrijski karakter aktivnosti ima jako veliki negativni učinak na e, morske resurse i na morsko okruženje. Moramo pokušati naći drugačije instrumente, prikladne instrumente koji će omogućiti prikladno, e, prikladnu koordinaciju prilikom očuvanja bioraznolikosti. Također moramo E, osigurati i dobru provedbu tih instrumenata kako bi ta zaštićena područja zaista i bila zaštićena na kraju krajeva, odnosno kako bi nam omogućila da u najboljoj mogućoj mjeri iskorištavamo e, riblje resurse na tim područjima. Ovdje govorim o e, područjima u Europi na deltama, na deltasnim ušima rijeka. Postoje neka načela o kojima također možemo raspravljati u okviru pripreme ovog izvješća, u okviru ovog e, odbora, a to je da se morska bioraznolikost može smatrati zapravo nasljeđem čitavog čovečanstva. Možda možemo pokušati u tom smislu zaštititi morsku bioraznolikost. Također, e, možda bismo e, mogli imati zajednič, ne možemo postići zajedničku sliku u tom izvješću ako ne e, podsjetimo na zaštićena područja i na održivo iskorištavanje tih područja. Također taj instrument bi trebao u sebi sadržavati i nadzorni element, dakle nekakav sustav kontrole te eventualno mogućnost e, izmjena ako primijetimo da postoje neke stvari koje se tim novim instrumentom nisu uspjele nadvladati. To je ono što vam ja predlažem u ovoj raspravi. Vjerujem da su to točke koje e, bi također trebale biti navedene u mom izvješću. Ovo je samo prva razmjena mišljenja i želim reći da sam iznimno otvorena svemu onome što ćete mi vi danas reći. Ja sam raspoložena za raspravu s vama. Ja ću zaista vrlo otvoreno prihvatiti sve što ćete mi reći. Zašto? Zato što smatram da moramo predstaviti neko zajedničko stajalište Europske unije i to će biti moguće jedino na način da zajednički djelujemo kako bismo zaista imali utjecaj na tu radnu skupinu un Hvala. Hvala gospođo Nikola. Ja ću najprije govoriti kao izvjestitelj u sjeni. Želim se zahvaliti na dosadašnjem radu i reći da su morske vrste koje se nalaze izvan e, nacionalne jurisdikcije e, dio u kojoj vlada ogromna bioraznolikost, a nacionalna tijela imaju ograničenu nadležnost. Do sada ne postoji niti jedan okvir e, koji će nam omogućiti da zaštitimo te morske resurse. Mi već godinama u različitim oblicima raspravljamo o ovom pitanju kako bismo vidjeli o kojim pretnjama se najviše ovdje radi. Naročito mislim ovdje na e, pretjeran izlov i klimatske promjene. E, Ujedinjeni naredi su 2011. godine odlučili da se usredotoče na četiri glavne teme. E, genetski morski resursi, zatim e, studije o utjecaju okoliša i jačanje kapaciteta za transfer e, znanja. Mislim da Evropska unija mora biti motor pokretač e, kako bi se izradili novi instrumenti koji će biti pravno obvezujući. Radi se o međunarodnim instrumentima. Uskoro će u Parizu biti održan sastanak COP21 i to će biti značajan trenutak za E, prenošenje jedne ovakve poruke. To je ono što sam ja htio reći za sada, ali dalje ćemo nastaviti raditi na ovom pitanju. Želi li se još netko javiti za riječ? Da. Ricardo? Izvoli. Ja sam izvjestitelj u sjeni također. Moja kolega... Moja kolegica Norika je rekla da je ovo tek prva razmjena mišljenja i da nismo raspravljali još o tome, ali meni se čini da je zapravo sve rečeno u izlaganju svoje kolegice. Također, evo i kolega e, predsjednik Kadek je rekao neke druge važne stvari. Ja ću ponoviti još neka pitanja. Dakle, istina je da 2015. godine Skupština UN-a je usvojila ovu rezoluciju. zaista je bitno da Europski parlament e, da se izjasni po pitanju tih e, odluka. Odlučeno je da se uspostavi međunarodni instrument koji će poštivati konvenciju UN-a po pitanju prava mora, znači UNCLOS i koja se tiče morske biološke raznolikosti u područjima izvan nacionalne nadležnosti. To zapravo znači pučina, odnosno otvoreno more. Dakle, e, mi smo ovdje na kraju jednog postupka koji je započeo 2004. godine. To su sva pitanja koje se tiču zaštite morske bioraznolikosti u tim područjima koja nisu pokrivena nacionalnom nadležnošću i to s ciljem da se očuva morsko stanište. Jedno, jedan od ključnih elemenata e, na raspravi te radne skupine je upravo to načelo zajedničke baštine čovečanstva. Dakle, e, to načelo zajedničke baštine, pogotovo kada govorimo o dubokim morima. To također pokriva i morsku biološku raznolikost. E, ribariti na tim područjima zapravo govori o e, ulovima velikih migracijskih vrsta. Odnosno svih onih vrsta koje žive blizu morskog dna. Dakle, postoji jako veliki potencijal, postoji jako puno vrsta koje živi na tom primjenom području. Ovdje sam, na primjer, razmišljao o morskim psima i o velikim e, tunama. E, evo to su zapravo razlozi na kojima bismo trebali usmjeriti našu, na koje bismo trebali usmjeriti našu pozornost i o kojih bismo trebali razviti raspravu kako bismo došli do jednog zajedničkog usklađenog stajališta. Na sastancima radne skupine e, vidjelo se da postoji velika razlika između onih koji smatraju da je postojeći e, regulatorni okvir po pitanju ribolova prikladan, a drugi pak misle da ga je potrebno promijeniti. Ja smatram da taj ribolov moramo također povezati sa aspektom zaštite bioraznolikosti. No, budući da već postoji ta dihotomija unutar radne skupine, ona je još uvijek e, aktualna. E, evo, ponavljam da postoje neke države koje smatraju da taj novi sporazum e, ne bi trebao utjecati na odredbe o ribarstvu, zato što postoji drugi sporazum iz 1995. koji govori već o zaštiti ribljeg fonda o tome je govorila i kolegica Nikolaj. Ja se slažem s tim. I nije da mi želimo dovesti u pitanje taj sporazum iz 95. Ne. Ali također želimo i intervenirati imajući na umu i regionalni ribolov. Neke pak države smatraju da s druge strane E, bilo koji sporazum do kojeg se dođe da bi ribolov trebao njime biti pokriven. Zašto? Zato što je sam ribolov integralni dio biološke raznolikosti e, e, i kao takav ima vrlo veliki učinak na ona područja koja nisu u nacionalnoj nadležnosti. U svakom slučaju ribolov se mora uzeti u obzir. Ribolov se prepoznaje kao E, ljudska aktivnost koja je itekako raširena e, na morskom području. U svim ovim godinama mi smo radili upravo na ovim temeljima koje sam malo prije spomenuo. Također se govorilo o određenim vrstama ribarstva, kao što su e, ribarenje povlačnim mrežama. Jutro ste čuli da se govor, govorilo o ribolovu na 2000 na 250 e, metara dubine, također i na artičkom dnu. E, to je sve e, ribolov koji ima vrlo velik utjecaj na morsku biološku raznolikost. A kada govorimo o tim područjima izvan nacionalne nadležnosti, ona su posebna područja, posebno važna za ribolov, zato što sadrže vrlo važne elemente biološke raznolikosti, a ribolov je jedna od najvećih opasnosti, najvećih prijetnji morske bioraznolikosti, također na onim područjima koja nisu e, e, u nacionalnim nadležnostima. E, e pridneni ribolov u dubokim vodama može uzrokovati velike štete u tom ekološkom staništu, odnosno mogu utjecati na fondove, dugovječne fondove. Recimo ovdje mislim na koralje posebice na hladne koralje. E, to su sve sustavi koji zapravo potječu e, iz razdoblja od prije nekoliko tisuća godina. I takva vrsta e, ribolova može imati snažan utjecaj na njih također kada govorimo o biomasi. Kada govorimo o ribolovu povlačnim mrežama, to je destruktivan oblik ribarstva koji koristi određene instrumente koji grebu, koji stružu morsko dno. Dakle, Ujedinjeni narodi su e, organizirali i oformili tu radnu skupinu unutar koje bi se trebalo pronaći neki instrument koji će zaštititi morsku biološku raznolikost. To ne znači isključiti sve ono što je odlučeno 95. i e, u rezolucijama i konvencijama nakon toga. Države članice bi trebale procijeniti učinak na ribarstvo za sve e, fondove, za sve vrste. Znači ovdje ne govorim samo o specifičnim vrstama koje već jesu pokrivene određenim sporazumima, nego trebalo bi pokriti sve oblike e, ribolovnih aktivnosti, znači svih vrsta. E, druga važna stvar je ta da da bi države članice trebale primjenjivati načelo predostrožnosti kako bi se izbjegao prekomjerni izlov. Zato je potrebno raspolagati informacijama koje nam govore upravo o e, učinku određenih tehnika ili ribolova na, na e, resurse. Znači u okviru određenih sporazuma e, koji su već obuhvatili nekakve, neka od tih područja, znači ti sporazumi se mogu proširiti i na otvoreno more na pučinu kako bi se zaštitila morska biološka raznolikost i to posebno ona područja izvan nacionalne nadležnosti. Također postoje neki problemi koji se e, tiču istraživanja bio, e, morske bioraznolikosti koji su predmet sukoba još uvijek nisu e, napravljene one, oni konačni zaključci. Moramo se suočiti i s tim pitanjima uza sve ono što je rekla kolegica Nikolaj prije mene moramo doći do rješenja koje će se temeljiti prvenstveno na općenitom ekosustavu. Moramo zaštititi morske, najkrhkije e, ekološke sustave, e, posebice u okviru FAO-a. Kada govorimo o konceptu bioloških, ekoloških područja, e, takozvani EPSA područja, za e, područja otvorenog mora i za područja vrlo dubokih mora, e, to također treba biti obuhvaćeno u tom sporazumu. Moramo razgovarati i o zaštiti velikih morskih područja, koji se trenutno smatraju najranjivijima. Evo, zaključit ću e, podsjećajući vas samo na to da e, ne smijemo zaboraviti koliko su odlučujuće i važne te studije o e, ekološkom učinku, o negativnom utjecaju na okoliš. Dakle, te studije se moraju karakterizirati transparentnošću i mogućnošću tumačenja. Ja mogu Eh, osigurati, ja mogu znači ponuditi svoju pomoć eh, izvjestiteljici. Eh, želim da stvorimo dobar dokument koja će naše ribolovne aktivnosti moći obuhvatiti unutar te svog sporazuma o morskoj bioraznolikosti. Hvala. Da li još netko traži riječ? Ne. U tom slučaju dajem riječ predstavniku komisije, ako je tu a da, tu je. Hvala. Najprije se želim zahvaliti članovima mog odbora koji su pozvali komisiju na ovaj sastanak i hvala na toj sjajnoj ideji izvješća na vlastitu inicijativu jer mislimo da će nam to poslužiti u perspektivi izradnje novog dokumenta kojim ćemo zaštititi bioraznolikost koja se nalazi, nalazi izvan e, nadležnosti država članica. Kao što je rečeno, ovo je postupak koji je počeo, počeo 2002. godine u Johannesburgu, dakle kada je održana konferencija o drživom razvoju i kada se govorilo o zaštiti e, pomorske bioraznolikosti i u tom slučaju smo zaista e, napominjali koliko je ovo bitno pitanje kao što je to rekao i izvjestitelj. E, do sada je dosta toga odrađeno, to što se tiče počarenja. E, imamo također i uredbe, na primjer 61 iz 2006. E, godine koja obvezuje države članice da procjene utjecaj e, kočarica korištenja pridnenih povlačnih mreža na okoliš i na morske resurse. E, znamo da postoje države članice kao i organizacije za upravljanje e, ribarstva koje su prihvatile ta pravila, identificirala područja koja su zatvorila za ribarenje i poduzela nužne mjere kako se ne bi dalje ugrožavao ovaj biosustav. Ovdje moram napomenuti da je ovo postupak kojeg vodi Europska unija. Europska unija je možda čak i jedina e, zajednica zemalja, odnosno entiteta koja je usvojila pravila po pitanju ovoga, a kojim se vode i organizacije za upravljanje e, ribarstvom. E, gospođa Nikolaj je vrlo dobro rekla da je ovaj postupak zaustavljan 2011. godine, ali smo nakon toga ponovno pregovarali i dogovorili se o nizu preporuka za otpočinjanje novog postupka. E, u Rio plus 20 smo se dogovorili da usprkos e, protivljenju malog broja država, Sjedinje američke države, Kanada, Island, Japan i Norveška koje su se protivile tome, mi smo ipak uspjeli izglasati e, dokument prema kojem smo se obvezali da do 2016 godine, odnosno do 9. mjeseca 2015. godine izglasamo e, korištenje novih instrumenata. Mi smo već održali tri sastanka radnih skupina na kojima smo razgovarali o izvedivosti e, utvrđivanja popisa takvih instrumenata i u prvom mjesecu ove godine smo uspjeli objaviti e, preporuke prema kojima će se izraditi pravno obvezujući instrumenti. Dakle, to je ono čemu se Sjedinje američke države protive, jer znate da Sjedinje američke države ne vole ništa što ih previše pravno obvezuje. I usprkos tome mi smo uspjeli to izraditi, ali smo morali ići u dvije faze. Umjesto da izravno pređemo na međuvladinu konferenciju nakon našeg sastanka radne skupine, morat ćemo održati jedan E, dodatni sastanak e, gdje će nevladine organizacije se sastati i razgovarati o ovom pitanju, a nakon toga ćemo se dogovoriti o održavanju e, međuvladine konferencije. Dakle, mi nastavljamo sada ovaj proces, imat ćemo također redovne sastanke sljedeće godine i 2017. godine i razgovarat ćemo ponovno o onim mjerama o kojima smo govorili 2011. godine, dakle upravljanje resurs, morskim resursima, upravljanje e, instrumentima u e, zaštićenim područjima, transfer tehnologija i znanja i još jedno područje koje je možda najbitnije gdje postoji zaista najveća suglasnost, a to je da ne smijemo podcjenjivati e, već postojeće instrumente. To je povezano sa sporazumom o E, ribljim stokovima Ujedinjenih naroda gdje najveći broj država članica iz Europske unije kao iz Sjedine američke države, Rusija, Brazil, Brazil i druge manje otočne države su se dogovorile da se ti instrumenti ne trebaju dovoditi u pitanje jer su to dobri instrumenti za upravljanje visokomigratornim vrstama. Stoga ovi dokumenti nikako ne bi e, trebali biti podcijenjeni jer nam mogu pomoći u daljem upravljanju. Još nešto zaključno želim reći da e, mi podržavamo sporazum o e, zaštiti ribljih fondova kao i instrumente koje koriste organizacije za upravljanje ribarstvom. To možda nije najsavršenije, ali je do sad najbolji pronađen način za upravljanje. I kao što je rekla gospođa Nikolaj, ne smijemo dozvoliti da FMO ili ovaj ugovor bude pocenjen. Mislim da ćemo i mi zaista braniti to stajalište i evo, čuo sam što imate za reći u ovoj prvoj raspravi želimo da kroz ovaj sporazum omogućimo bolju suradnju i koordinaciju već postojećih tijela kako bi upravljanje ovim resursima koje se nalaze izvan nacionalne nadležnosti bilo bolje i kako ne bi ugrožavalo bioraznolikost tih područja koje je već pod velikim pritiskom ili da se govori o klimatskim promjenama ili zagađenjem mora plastičnim e, vrećicama ili ugrožavanjem nekih posebnih vrsta u e, određenim predjelima. Zbog toga znamo da upravljanje ribarstvom e, mora se napraviti na razuman način kako bi se zaštitile sve ove bioraznolikosti. Hvala. Norika. Želiš li još nešto reći? Samo još par riječi. Želim se svima zahvaliti na komentarima. E, to su vrlo korisni komentari. Naravno, radi se o provokativnom pitanju, jer e, to je pitanje kojim se bavimo već dugo. A je bitno za našu budućnost i za gospodarstvo. Naša budućnost je more. Zato moramo imati pravno jasne dokumente. Drago mi je što smo, što smo odlučili zadržati ono što već imamo. I možda bi bilo dobro vidjeti točno kakva nam je vizija i kakva nam je želja vezano uz taj pravno obvezujući dokument. Ja ću rado e, ili prispavati sastanku ili e, i također zaprimiti amandmane ako ih zastupnici imaju kako bismo da to mogli predati e, komisiji. Ja znam da ću i ja uložiti amandman u kojem ću žaliti zbog stava Sjedinje američke država i Rusije e, vezano uz budućnost ove radne skupine Ujedinjenih naroda jer Veoma je bitno imati pravno obvezujući dokument, a ne da samo ono što preporučujemo ostane mrtvo slovo na papiru. Hvala gospođo Mikolaju. Jutros na početku našeg sastanka sam eh, vam morao objaviti jedno priopćenje, no međutim nisam to uradio, pa ću to učiniti sada. Želim privući vašu pozornost na nešto što je veoma bitno, a to je izvršenje proračuna 2015. godine, a dobili smo bilješku o tome 8. listopada od tajništva. Kao i svake godine, Europska komisija traži od nadležnog tijela za proračune parlamenta i vijeća E, prenos e, sredstava za plaćanja u određene proračunske stavke. Na taj način proračun 2015. godine će biti ojačan u rubrikama 3 i 4, dakle višegodišnjeg financijskog okvira, radi se o sigurnosti i građanstvu i Europi u svijetu. To su e, sredstva koja proizlaze iz rubrika 1 i 2, dakle radi se o održivom rastu i prirodnim izvorima. Ove godine imamo 4 e, milijuna eura, a to predstavlja 0,4% općeg proračuna. Imamo tu dakle još i 21,7 milijuna eura, e, to predstavlja 30,60% e, proračunskih stavki, odnosno linija ona linija koja je najpogođenija je podložna kontro, je linija koja nosi nazad kontrola i izvršenje 13 milijuna eura. To je posvećeno to je zbog toga što je za kupnju aeronefa i e, drugih aviona, brodova, letjelica E, iskorišteno manje novca nego što je bilo predviđeno. Ovdje, kao što vidite, dolazi do proračunskih rezova u e, glavnoj upravi za pomorske poslove, naročito za ribolov. Mi ne možemo ništa učiniti po tom pitanju, ali sam vam to htio reći. Ne znam, možda mogu postaviti pitanje komisiji, ali nisam siguran da e, je ovdje sa nama netko tko može odgovoriti na takva pitanja ali ako se slažete ja ću vam poslati ta pitanja e, pismeno i to će potpisati dakle predsjednik, vama ću poslati kopiju. Imamo li nekih napomena, komentara u vezi ovog pitanja jer je ovo ogroman problem za nas. Mi smo zadržali da se proračun zadrži onakav kakav je bio, ali evo sada je došlo do sniženja proračuna. Sada prelazimo, ako se slaže se na točku broj 11 dnevnog reda. Radi se o inovacijama i diversifikaciji malog obalnog ribolova u područjima koje ovise o ribolovu. Ovo je izvješće na vlastitu inicijativu kluba zastupnika ECR. Gospođa Tomašić je izvjestiteljica. Danas je ovo prva rasprava i razmjena mišljenja. Izvolite, imate riječ gospođo Tomašić. Oui, Hvala lijepa gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Obalni ribolov predstavlja izuzetno značajan oblik ribarstva na području države Europske unije. Posebno je značajan zbog toga što osigurava visok stupanj zaposlenosti i predstavlja društveno i ekološki održiv oblik ribarstva. Njegov utjecaj je izniman i raznolik u odnosu na teritorijalna, društvena i kulturna obilježja obalnih, otočnih i najudaljenijih regija. Obalni ribolov različito je klasificiran i definiran u pojedinim državama članicama. Za većinu priobalnih i otočnih područja obalni ribolov predstavlja tradicionalni oblik ribarstva, odnosno način života i predstavlja značajan izvor egzistencije. Područja koja ovise o obalnom ribarstvu zahtijevaju posebne mjere i potpore koji će im omogućiti rast i razvoj. Uredbom iz 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici naglasak je stavljen na gospodarski razvoj u obalnim područjima. Prepoznaje se važnost otočnih područja na otvorenom moru koji ovise o ribarstvu i koje je potrebno podupirati kako bi preživjeli i imali priliku za razvoj. Prednost pristupa ribarima malog, obalnog i tradicionalnog ribolova dana je unutar zona od 12 nautičkih milja, dakle u najosjetljivijem dijelu voda Unije. Uredbom iz 2014. u Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo EFPR također se posebno ističe mali obalni ribolov. Odredbe EFPR-a posebno ističu važnost diversifikacija i inovacija u sektoru ribarstva. Inicijativa Unija inovacija izuzetno je značajna za razvoj plavog gospodarstva Program Obzor 2020, čija vrijednost je približno 79 milijardi eura, predstavlja najveći program za istraživanja i inovacije. Pored toga, za inovacije namijenjen je i dio sredstava iz investicijskih i strukturi EU fondova. U vezi s razvojem inovacija potrebno je riješiti prepoznate nedostatke kao što su nedovoljno ulaganje u znanost, manjak podataka o stanju naših mora i oceana, nedostatna financijska sredstva, izostanak suradnje između javnog i privatnog sektora i drugo. Tijekom posljednjih godina nešto više se ulaže u sustave praćenja mora i oceana, ali to je još uvijek nedostatno. Pored toga, osnovni problem je nedostupnost postojećih podataka. Sam postupak pronalazaka i ishođenja odgovarajućih odobrenja za korištenje podataka je dugotrajan i zahtjeva dodatna financijska sredstva sve navedeno znatno ograničava razvoj inovacija i iskorištavanje navedenih resursa. Osnovni razlozi zbog kojih je potrebna diversifikacija u sektoru ribarstva su sljedeći. Pad zaposlenosti i profitabilnosti u sektoru, suprotstavljanje marginalizaciji sektora ribarstva u područjima koja se razvijaju, prilika za iskorištavanje novih mogućnosti kao što su na primjer zeleni razvoj i drugi. Neka obalna i otočna područja suočavaju se sa značajnim gospodarskim padom koji za posljedicu ima depopulaciju i iseljavanje stanovništva koja priliku traže u sredinama s više mogućnosti za zapošljavanje i obrazovanje. Također neka obalna ribolovna područja smještena su u blizini gospodarski razvijenih područja i usprkos tome ne uspijevaju postići odgovarajući gospodarski rast. Zapravo se na tim područjima povećava pritisak u smislu korištenja morskih resursa i u odnosu na turizam. Sektor ribarstva se marginalizira. Turizam je rastuća gospodarska grana i kao takva predstavlja važan potencijal kada govorimo o diversifikaciji ribarstva. Turistička ponuda može se iskoristiti u sektoru ribarstva, na primjer riblji proizvodi, restorani, smještaj, udičarski turizam, mreže stajačice na način da se prezentiraju kao dio tradicionalne ponude što doprinosi kapitaliziranju ribarskog nasljeđa i prepoznatljivosti određenog ribarskog područja. Pored turizma važnu ulogu u diversifikaciji ribarstva mogu imati aktivnosti vezane uz kulturu i umjetnost. Kulturne vrijednosti također su dio tradicijskog nasljeđa, rukotvorine, glazba, plesovi i mogu se iskoristiti u diversifikaciji ribarstva. Promoviranje tradicije, povijesti i cjelokupnog ribarskog nasljeđa, na primjer ribarski alati, brodovi, tehnike, povijesni dokumenti i drugo. Na određenom području može se provoditi otvaranjem muzeja i organiziranjem izložbi koje su usko vezane uz sektor. Također, promoviranje određenog područja može se provoditi podvodnim ili ronilačkim turizmom. U ribarstvu većim dijelom nego u drugim sektorima okoliš je ujedno i gospodarstvo. U odnosu na mogućnost diversifikacije ribarstva u području okoliša i zelene ekonomije svakako treba istaknuti aktivnosti koje su u vezi s obnovljivim izvorima energije, očuvanjem okoliša, prikupljanjem podataka i ostalom. Budući da živim na otoku, svjesna sam problema na koje nailazi sektor obalnog ribolova koji ima stoljetnu tradiciju i dio je identiteta obalnog područja. Moramo biti svjesni svih problema na koje nailazi, posebno u odnosu na propisanu selekciju alata i tehnika. Na primjer, zabrana korištenja mreža stajačica izvan gospodarskog ribolova, a koji su dio tradicije i način života stanovništva. Kako bismo zaštitili mali ribolov, nužno je započeti postupak izmjena postojeće regulative. Budući da imamo novu zajedničku ribarstvenu politiku, potrebno je predlagati nove okvire i pokrenuti postupak izmjene uredbe o mjerama zaštite ribolovnih resursa u sredozemlju takozvane mediteranske uredbe koja je donesena 2006. godine. Ovom uredbom uređuju se pitanja tehničkih karakteristika alata i načina njihovog korištenja, te ju je potrebno uskladiti s novom zajedničkom ribarstvenom politikom i potrebama obalnog ribolova. Svi smo zabrinuti zbog stanja ribljih stokova posebno na Mediteranu, iz kojih je vidljiva neodrživa razina iskorištavanja. Prekomjerni uzlov i izlov u tom području smatra se jednom od glavnih prijetnji stokovima. Međutim, treba naglasiti da vrste koje su ugrožene, na primjer srdela i inčun, ne love se u malom ribolovu ili se love u vrlo malim količinama. Kada govorimo o utjecaju malog obalnog ribolova na stokove, potrebno je revidirati procjene stanja ribljih stokova jer vrste koje se love u malom ribolovu uglavnom su malog gospodarskog značenja i nemaju značajan udio u gospodarskom ribolovu. Mali ribari suočavaju se s ograničenom mogućnošću izlaska na more, posebno tijekom zimskih mjeseci, kada su ti izlasci iznimno rijetki ili ih uopće nema. Stanovništvo na otocima obalnim ribolovom održava tradicionalni način mediteranske prehrane. Važno je istaknuti da oni love veliki broj vrsta koje su prestale biti komercionalne. Pored svega navedenog, posebno sam zabrinuta zbog rezanja proračunskih sredstava za program Obzor 2020, budući da predstavlja osnovni program za istraživanje i razvoj inovacija, kao i za smanjenje proračunskih sredstava za sektor ribarstva općenito. Kolegice i kolege, poštovani predstavnici komisije, ovo je moje prvo izvješće od kada je Hrvatska ušla u Europski parlament. Zahvaljujem se na pažnji Pozivam vas da svojim sugestijama, prijedlozima i komentarima potaknete raspravu i pridonesete izradi što kvalitetnijeg izvješća kako bismo zajednički doprinijeli opstanku i daljem razvoju ovog iznimno vrijednog dijela ribarske flote. Hvala lijepa. Merci, madame Hvala, gospođo Tomasić. Evo, ja ću dati par komentara, ako mi dozvolite. Dakle, još jednom hvala gospođo Tomašić. Pitanje e, malog e, ribolova je pitanje na koje se stalno vraćamo u ne ovih nekoliko zadnjih godina i svi se slažemo s tim da se takva vrsta ribolova mora očuvati, ali uvijek nam je problem predstavljala definicija. Jer za sad jedina definicija tog ribolova se nalazi u e, uredbi EFPR-a kao e, mali obalni ribolov. Radi se o ribolovu e, sa plovilima e, od manje od 12 metara, dakle samo ribarski brodovi. I isto tako radi se o sufinanciranju, mo, može se, može se pružiti sufinanciranje i određene potpore takvoj, e, takvom ribolovu. No, međutim, nedostaje nam stvarna definicija malog obalnog ribolova kako bismo mogli pružiti adekvatne e, financijske pomoći. Hoćemo li koristiti duljinu plovila 12 metara, 16, 20 metara, kriterij e, ribarskog alata koji se koristi, mreže sa ili druge, kriterij izlaska na otvoreno more, kriterij toga da li je brodovlasnik e, na e, brodu ili ne, koliko ima zaposlenih, dakle sve su to kriteriji koji se mogu uzeti u obzir za definiranje malog ribolova. Danas je situacija takva da je e, mali ribolov raznolik ovisno o ribolovnom području. Na Sjevernom moru ne lovi se na isti način kao i u sredozemlju ili negdje drugdje. Zato trebamo o tom pitanju govoriti u okviru regionalizacije. U svakom slučaju, gospođo Tomašić, očekujte od mene i amandmane koje ću uložiti za vaš e, izvešće. Sada e, gospodin Gilera, izvjestitelj u sjeni. Gracias, presidente. E, Zahvaljujem, predsjedniče. Htjela sam čestitati gospođi Tomašić na ovom sažetku kojeg je malo prije izložila. Eto, e, jako su važni elementi koje je naglasila i zapravo smatram da je ovo prigoda da kažem da to izvješće ima jako veliku važnost. Ja sam španjolka iz e, Andaluzije, a to je regija koja ne samo, znači moja regija, nego i u drugom tom cijelom obalnom području ima jako puno e, obalnog ribolova, malog obalnog ribolova i zato e, e, moramo naći zajedničke točke po pitanju diversifikacije i inovacija u tom malom obalnom ribolovu. E, ja također sam htjela reći ono što je rekao predsjednik ADEG. Dakle, meni se ne sviđa e, ta definicija, znači malo kobaldog ribolova kao što je zapisano u ZRP-u. E, mislim da postoji jako puno parametara koje treba uzeti u obzir. Možda ima čak i previše parametara i možda bismo to trebali obuhvatiti regionalizacijom. Naime, kada govorimo o definiciji e, zajedničke ribarstvene politike, možda je to bilo teško tada definirati, ali smatram da je ta definicija tamo poprilično ograničavajuća. Postoje neki drugi parametri koji su mogli biti obuhvaćeni i možda bismo upravo u tom izvješću e, mogli govoriti i o e, tom aspektu kada ćemo spominjati regionalizaciju. Možda možemo poboljšati upravo definiciju u okviru okviru ZRP-a. E, ono što smatram jako zanimljivim, a to je baš govoriti o diverzifikaciji. E, zanatski ribolov, znači taj obalni ribolov je e, zaista raznolik i upravo moramo insistirati na toj diversifikaciji, upravo zbog toga. Također imamo i skupine za razvoj ribolova koje su aktivne e, i koje su pokrenute u proteklih, e, u proteklih nekoliko mjeseci koje će nastaviti sa svojim radom. E, ono što se meni čini da je problem, a to je nepostojanje operativnog programa što na neki način ograničava dobivanje sredstava i resursa za provođenje aktivnosti tih radnih skupina možda bismo e, mogli ponovno aktivirati te radne skupine za ribolovni razvoj. U svakom slučaju e, ovo izvješće je jako zanimljivo zato što e, ribolovna aktivnost ima jako mnogo aspekata i to je u mojoj regiji prije obuhvaćalo velik broj radnika i davalo velik broj radnika mjesta što sada danas više nije slučaj zato što je takva vrsta ribolova ugrožena. Također to je ne samo samo ribolovna aktivnost, nego također i aktivnost koja je povezana sa kulturom, sa e, tradicijom, sa turizmom i zato mislim da je to zajednička inicijativa koja bi mogla biti jako zanimljiva i to izvješće koje bismo mogli jako dobro napraviti. Dakle, taj sektor nema budućnost ako ne uvede inovacije. A problem s inovacijama u tom sektoru je taj što je riječ o malim tvrtkama koje nemaju dovoljno resursa, koje nemaju dovoljno sredstava. E, to su sve privatni resursi e, ima jako malo e, sredstava koja se ulažu u inovacije i također je e, riječ o tome da je velika e, konkurencija po pitanju gospodarskog ribolova. I zato bez inovacija budućnosti nema. Potrebno je provesti istraživanja kako bi se došlo do inovacija, a sredstva su ograničena u svim tim malim poduzećima i u velikom broju slučajeva ne, mogu dati dobar, dovoljan doprinos kako bi se osigurala budućnost tog sektora. Dakle, trebali bismo e, iskoristiti javna sredstva kroz operativne programe, kroz javna ulaganja, ne samo europskih institucija nego ili nacionalnih institucija, nego također i regionalnih vlada. Kako bismo mogli aktivirati e, inovacije, kako bismo mogli aktivirati istraživanje, istraživanja i osigurati budućnost tog sektora. Ono što možemo još produbiti u ovom izvješću je e, mogućnost davanja alternativa e, svim tim poduzećima koje se bave malim ribolovom. Evo daću vam jedan primjer sada koji mi je dobro poznat, e, primjer s mog područja postoji jedno mjesto koje ima jako velik broj stanovnika i e, ljeti se taj broj stanovnika poveća na e, čak, e, to je mjesto San Lukas gdje se broj stanovnika ljeti poveća na 200 tisuća i ono je, to selo je vezano iznimno uz ribolov, a riječ je o tradicionalnom ribolovu koji je vrlo ograničen. Naime, nema dovoljno prilika da upravo iskoristi tu diverzifikaciju. Također, e, riječ je i o ušću e, rijeke Guadalquivir, vezano je uz turizam, uz kulturu, uz gastronomiju i e, sva ta radna mjesta koja su prije bila ograničena samo za ribolovne aktivnosti, sada su proširena i za ove druge turističke i kulturne aktivnosti. Evo, e, sigurno postoje još i neke druge inicijative koje mogu biti zanimljive kada govorimo o tom spajanju ne samo ribolova nego i turističkih i kulturnih inicijativa. E, u svakom slučaju zaključit ću riječima e, da mislim da je to iznimno važno izvješće da zaista može doprinijeti tome da naša obalna područja poboljšaju svoj životni standard i da nastave generirati nova radna mjesta. E, dakle, oni mogu e, taj ribolov e, učiniti atraktivnim i povezati ga sa sektorom turizma, gastronomije i kulture. Evo, to je to. Puno hvala. Thank you. Mrs. Bilbao. Hvala, gospođa Bilbao. Sí, gracias, eh, presidenta. Zahvaljujem mm, predsjedavajući. Zahvaljujem i izvjestiteljici na svim tim objašnjenjima koje nam je dala. E, evo, svi članovi ovog odbora vjerujem da e, dijele mišljenje oko e, tog problema nedovoljno jasne definicije po pitanju malog obalnog ribolova u prethodnim regulativama. Dakle, ne postoji jednoznačna definicija jer se mora obuhvatiti različiti kriteriji i mora se obuhvatiti različita ribolovna područja. I možda je evo taj nekakav zanatski, tradicionalni ribolov bi mogao biti nekakvo rješenje. E, ja se slažem s time da je potrebno provesti diversifikaciju u tim obalnim područjima koja ovise o ribarstvu. Ovdje smo govorili o tome da se e, to može diversificirati kroz e, e, različite sektore kao što su i kultura i turizam, ali bitno je naglasiti da je Europski parlament do sada već naglašavao da nije spreman prihvatiti definiciju tih e, etiketa, znači tih e, naziva e, ribolova kada je riječ o zanatskoj aktivnosti, o tradicionalnoj aktivnosti, zato što mi to moramo shvatiti kao jedinstveni proizvod. E, mi moramo shvatiti da je to vrlo važan aspekt za ta sva obalna područja koja visoko ovise o ribarstvu. Moramo se vratiti do samog porijekla e, e, tih, tih ribarskih aktivnosti. Ako ja želim kupiti sardine iz ovog područja ili neka druga vrstu ribe iz drugog područja, dakle, to je nešto što treba biti zaštićeno određenim odredbama kako bismo zajamčili da se takva vrsta ribolova može i nastaviti. A parlament je do sada glasova glasovao protiv takvih amandmana. Ja želim sudjelovati u radu ovog izvješća jer me zanima jesmo li zaista u mogućnosti mi kao parlament zajamčiti tu diversifikaciju i dati onu vrijednost koju mali obalni ribolov zaslužuje. Jesmo li uopće sposobni odaslati poruku koja će reći da bitno je naglasiti zemljopisno porijeklo. Bitno je e, zapravo naglasiti svim našim potrošačima koji traže nešto ekskluzivno, koji traže e, znanje o tome odakle potječe roba koju kupuju. Dakle, a to je ono što se zapravo u ribarstvu sve više gubi zbog prerađivačke industrije, zbog, zbog e, svih tih e, politika u kojima nema mogućnosti diversifikacije, nema mogućnosti utvrđivanja e, zemlje porijekla odakle neki e, riblji proizvod dolazi. Na drugom mjestu, kada govorimo o diversifikaciji, ja mislim da bismo trebali e, e, podsjetiti da postoji suradnja između obalnih područja i tehnoloških centara. Zašto? Zato što u ovom trenutku tehnologija je ta koja se primjenjuje kada je riječ o valoriziranju proizvoda. Ovdje govorimo o proizvodima koje na neki način moramo znati valorizirati e, kako bismo objasnili da je riječ o proizvodima vize kvalitete, zato što to trebaju prepoznati i kuhari, to trebaju prepoznati i svjetski šefovi koji moraju vidjeti taj taj diferencirani proizvod određenog područja. Dakle, mi ovdje možemo govoriti o almandrabama, o zamkama, tunarama. E, imali smo prije recimo dva tjedna prezentaciju o tome ovdje i o tome kako moramo e, razviti to samopoštovanje po pitanju određenog proizvoda i tradicionalne vrijednosti određenog proizvoda e, koji može, zahvaljujući tome, imati ogroman uspjeh. Recimo, e, upravo taj uspjeh zamki tunara kao nečeg, kao nečeg što, je, što je moguće zaštititi kao tradicionalno kulturno dobro, može dovesti do osiguranja novih radnih mjesta na tom području. Kada govorimo o diversifikaciji, ovdje moramo u središte pozornosti staviti sam proizvod. Dakle, e, taj proizvod također mora biti vezan uz e, e, samo ime, mora biti povezan uz porijeklo, uz zemljopisno područje i to je ono što će napraviti razliku. Također moramo naglasiti i broj zaposlenih žena u tom sektoru. Dakle, ako radimo diversifikaciju, moramo naglasiti da su žene vrlo važan faktor u tom zanatskom e, ribolovu, u tom tradicionalnom ribolovu. A mi e, E, smo, e, nismo imali zapravo priliku govoriti o svim tim vrstama zanimanja e, koje žene obavljaju u tom tradicionalnom ribolovu. Znači moramo spomenuti i tu žensku komponentu i moramo vidjeti kako diversifikacija utječe i na te tradicionalne aktivnosti u kojima su pretežito zaposlene žene recimo kada govorimo o izradi mreža i tako dalje. Da, diversifikaciju, diversifikaciju moramo provesti, ali ne smijemo zaboraviti niti jedan od tih aspekata. ZRP nam daje dovoljno instrumenata, ali mi moramo razrađivati detalje i to upravo u izvješćima poput ovog. Hvala. E, Mr. Valesa. Thank you, Madam uh, Chair. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Naša kolegica Klaudija Montenero de Aguar je zadužena u klubu zastupnika EPP za ovo pitanje. Nažalost nije mogla doći danas, ali je pripremila bilješku, pa mi dozvolite da to pročitam. Gospodarska kriza je pokazala da se cijela Europska unija suočava sa diversifikacijama i sa e, inovacijama, a ribarstvo je sektor u kojem e, naročito postoji potreba za diversifikacijom jer ribari moraju diversificirati i svoje prihode kroz različite aktivnosti. Kako bi radili na tome, moramo se osvrnuti na par stvari. Najprije, diversifikacija aktivnosti kroz nove ribarske tehnike, prodaja izravno e, potrošačima kao i e, malo ribarstvo. To znači razvoj e, više aktivnosti gdje ribari nastavljaju e, ribariti, ali isto tako imaju i dodatne aktivnosti kao na primjer turističke aktivnosti, e, sport ili neke dopunske aktivnosti koje su vezane uz ribarstvo. Na primjer, u sektoru koji nije povezano za ribarstvo, ali je povezano uz pomorstvo, na primjer obnovljiva energija ili drugi drugi, druge energije koje su povezane sa morem. E, mi naravno želimo pomoći onima koji žive u obalnim e, područjima da razviju nove aktivnosti, e, ali istovremeno i da podržimo ribare kroz iznalaženje novih načina jačanja njihove aktivnosti i pružanja dodatnih prihoda za ribare i njihove obitelji. U mnogim slučajevima može se pokazati da najveći potencijal za razvoj leži izvan samog ribarstvenog sektora i uključuje više aktivnosti koje su, koje su na primjer turizam, socijalne usluge, kultura, umjetnost, obnovljive energije, informacijske tehnologije ili čak i novo, novi poduzetnički projekti koji su povezani sa vodom. Integrirana pomorska politika traži odgovor na sve osnovne izazove s kojima se suočavaju e, ribari i pomorci. Od e, zaštite okoliša, od zaštite od onečišćenja mora, kao i e, traženja novih e, aktivnosti povezanih naročito uz nautički turizam. Europska komisija je kroz ovu politiku tražila jačanje plavog gospodarstva koje ima za cilj izradu u jedinstvene strategije vezane za more kojom će se stvoriti novi potencijal za inovacije, gospodarski rast i otvaranje novih radnih mjesta. Ovu strategiju trebamo koristiti kako bi se usredotočili naše ideje na e, inovaciju i diversifikaciju područja koja su ovisna o ribarstvu. Plavo gospodarstvo mora biti u potpunosti usklaženo sa konceptom održivog gospodarstva i mora poštivati e, uobičajene socijalne i ekološke standarde. Kako bi e, zaista se mogli suočiti sa izazovima s kojima se suočava cijelo društvo, moramo predložiti pet ključnih regija koje bi se trebale, na koje bi se trebali usredotočiti. Najprije, povećati prihod od ribarskih nus proizvoda. Osnovni proizvod ribarstva je naravno riba, ali postoje i drugi proizvodi ili nus proizvodi koji se mogu koristiti za dodatne prihode. Na primjer, riblji otpad se može koristiti kao gnojivo, a isto postoje primjeri iz Švedske gdje razne vrste proizvoda, uključujući e, torbe ili odjeću, se prave upravo od e, ribe. Mnoga ribarstvena područja se mogu razvijati i kroz turizam i na taj način ribari mogu ostvariti dodatni prihod. E, prošle godine turizam je bio sektor koji je najbrže rastao. Komisija E, kao i obalne države trebaju raditi zajedno kako bi stvorile e, inovativnu strategiju koja će pružiti rješenje za e, problem s kojim se suočavaju ribari, a to je naročito povezano uz ribarsku sezonu. Moramo dakle imati dodatne usluge i proizvodi koji će biti sastavni dio poslovanja ribara i koji će se također kojim će se također povećati njihovi prihodi. Zatim moramo raditi i na tehnološkim inovativnim centrima koji će promovirati start-up poduzeća, a moramo također i financirati nove istraživačke programe. Postoje razni načini razvoja aktivnosti u lokalnim zajednicama naročito ako postoje mladi poduzetnici koji imaju želju i volju da ih obavljaju. Njima trebamo pružiti podršku. Trebamo pružiti podršku i start-up poduzećima u plavom gospodarstvu koje, e, more, koje traže e, kapital za otvaranje poduzeća od poslovnih anđela i isto tako mladi ljudi na sveučilištima su spremni raditi na razvoju start-up poduzeća, na taj način će se otvoriti nova radna mjesta. Države članice i regionalna tijela bi trebala zajedno raditi na razvoju ambiciozne socijalne dimenzije e, kroz obuku mladih ljudi koji se žele baviti baviti poslovima vezanim uz more. Moramo podržavati i stručno obrazovanje i e, cjeloživotno obrazovanje kako bismo e, se borili za taj plavi rast. Mladi ljudi moraju biti svjesni tog potencijala e, od samog početka obrazovanja. Osim inovacija i diversifikacije postoji i čitav niz zajednica koje u potpunosti ovise o tradicionalnom ribarstvu. U južnim zemljama, kao i u nekim drugim područjima Europske unije, postoje kulturne tradicije specifičnog ribarstva, a to europska zajednica i zakonodavci moraju poštovati. Bez obzira na to da li se radi o jedinom prihodu kojeg ribari imaju ili poduzeća, moramo imati na umu da oni ako trebaju pronaći neko novo radno mjesto će imati dosta poteškoća s tim. U ime e, moje kolegice želim naglasiti još jednom potporu ovom izvješću i nadamo se da će biti usvojeno na odboru. Hvala. Merci Jaroslav passe notre, la parole à notre collègue Blanco Lopez. Muchas gracias, presidente. Puno hvala, predsjedniče. E, Zanadski obalni i mali obalni ribolov je taj koji je možda e, eto, bila jedna od točka koje su bile iznimno pogođene u reformiranom ZRP-u. Dakle, e, ovdje govorimo o više od 50% zaposlenih na palubi, čiji se broj znatno smanjio u posljednjih 15 godina između 10 i 30%. Dakle, želim čestitati izvjetiteljici na ovom izvješću E, i također na njezine hrabrosti da se uhvati u koštac sa e, tom temom. E, također želimo moramo spomenuti i neke posebne karakteristike ovog malog obalnog ribolova, pogotovo kada govorimo o zapos, znači o radnim mjestima i također o velikom E, učinku koji ima e, zapravo razvoj drugih vrsta ribolova na zajamčenje priznanja e, o, o, ovih pozitivnih ispoda, ishoda obalnog ribolova. Svi znamo onaj slučaj iz Galicije. Dakle, ovdje ne govorimo samo o e, socijalnoj e, i ekonomskoj dimenziji, nego i o ekološkoj dimenziji. Moramo poduzeti specifične mjere e, kako bismo došli do resursa za upravljanje flotama, do javnih resursa, te također do mogućnosti komercijalizacije. Također moramo doći do velikih promjena u tom sektoru kako bismo uspjeli valorizirati sve one aktivnosti koje obuhvaćaju taj e, sektor i kako bi se uspjelo na kraju krajeva priznati i uloga žena. E, budući da je mali broj žena koje rade u e, sektoru ribarstva, velik broj njih je upravo zaposlen u toj vrsti malog obalnog ribolova. Dakle, treba uzeti, na, e, treba uzeti u obzir i strukturne e, slabe točke kada govorimo o vanjskim e, utjecajima. I smatramo da treba na tom izvješću raditi u tom smjeru kako bismo uspjeli povećati funkcionalnost tog obalnog ribolova i ja ću vam dati su podršku i pomoć koju trebate. Milanon. Gracias, presidente. Muchas gracias. Evo, puno hvala. Ja mislim da je pred nama jako važno izvješće za cijelu Europu. E, to je izvješće važno za Španjolsku, ali također i za e, autonomnu pokrenu e, Galiciju, zato što je tamo vrlo velika prisutnost tog e, obalnog e, malog ribolova. Kada govorimo o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i kada govorimo o financiranju tog obalnog tradicionalnog ribolova i svih osoba koje su vezane uz tu aktivnost, ja smatram da je to jako važan e, izvor, jako važan fond i zato je nužno da što prije usvojimo e, te operativne programe. E, jako je važna i inovacija i o diversifikacija. Puno smo govorili o diversifikaciji, a kada govorimo o inovacijama, mislim da imamo jako veliki prostor e, za napredak i za olakšavanje tog e, tradicionalnog ribolova. Kada govorimo o plasiranju samog proizvoda, ribljih proizvoda, inovacije kada govorimo o traženju načina prerade e, e, ribljih proizvoda, možda ne samo za ljudsku uporabu, nego također neke drugačije inovacijske oblike prerade. E, tu su još neki drugi aspekti inovacija kada govorimo o sigurnostima brodovima, brodova, o motorima brodova i o, o energetskoj učinkovitosti tih brodova ili ribolovnih tehnika. Ja mislim također da je to aspekt gdje inovacije mogu odigrati određenu ulogu. Također imamo i inovacije kada govorimo o zamjeni ribolovnog alata, to je vezano i uz obvezu iskrcavanja. Dakle, treba e, potražiti selektivnije ribolovne alate i smatram da inovacije imaju jako važnu ulogu i, u tome. Također, kada govorimo o sigurnosti. A što se tiče diversifikacije, to je zaista nužno, budući da je riječ o tim područjima koja zaista ovise o ribolovu. Postoji takozvani gastronomski turizam, postoji ribolovni turizam. Recimo, kod nas u Galiciji smo radili takozvani i turizam na divljim plažama i na svjetionicima. E, postoji agencije koje pomažu da e, brodovima se dođe do nekih e, prekrasnih mjesta na kojima su izgrađeni svjetionici do kojih se ne može doći drugačije nego samo plovilom, a koje imaju veliku kulturnu važnost. Moramo raditi na toj diversifikaciji i zato smatram da je pred nama jako važno izvješće i gospođa Tomašić može biti uvjerena da ćemo svi, evo ja evo ovim, ovom prilikom vam to kažem, da ćemo vam pomoći u izradi i u e, poboljšanju tog izvješća. Merci e, Madame Briano, s'il vous plaît. Grazie Presidente. Zahvaljujem. Ja sam htjela zahvaliti kolegici Tomašić na ovom važnom izvješću. Mislim da sam već to jutro srekla kada sam govorila o tunama. Dakle, mi smo sa ZRP-om odredili jako važna načela i ciljeve koje želimo postići, koje moramo dalje razvijati. Posebice kada je riječ o održivosti. Pred nama su dva velika izazova. Prvo je vanjske dimenzije, znači izazov vanjske dimenzije na kojem svi moramo raditi, a drugi izazov je e, potpora e, e, malom obalnom ribolovu. Zašto? Zato što ako s jedne strane imamo one opće, opća načela ZRP-a koje možemo svi međusobno prihvatiti i prilagoditi, činjenica je da oni koji ostanu pogođeni određenim rupama su ribari malog obalnog ribarstva Naime, oni su i vlasnici svojih plovila, oni su također i e, imaju pod sobom određeni broj e, zaposlenih, ali nikako ne mogu konkurirati velikim plovilima koje se bave gospodarskim ribolovom. E, ovdje postoje neke teme koje moramo naglasiti kako bismo osigurali da se ta definicija, kao što su već kolege prije mene rekli, da se promijeni. Dakle, ta definicija mora biti diversificirana po regijama E, treba se odnositi i na mora koje nisu samo u sredozemlje, nego također i na neka druga područja gdje su okolnosti i uvjeti potpuno drugačije. Također kada govorimo o mirnim, zatvorenim morima s obzirom na raznolikosti, njihove raznolikosti u odnosu na ona otvorena ili e, malo burnija mora. Dakle, moramo jasno razja, moramo razjasniti što je to mali ribolov. A drugo, moramo raditi na onome što kaže samo izvješće, dakle inovacije. Moramo pomoći tom sektoru po pitanju inovacija i diversifikacija. Diversifikacije mogu ekonomski pomoći tim malim ribarima. Čuli smo neke primjere, e, čuli smo također neke e, programe u tim e, obalnim područjima, znači to su turizam, gastronomija, recimo tamo su dani, dani primjeri nekih dobrih inovacija, ne samo ne u samom ribolovu, nego u vezanim aktivnostima a to će biti moguće razviti isključivo ako osiguramo ekonomsku potporu, financijsku potporu. Postoje još dva aspekta koje želim naglasiti. Dakle, moramo raditi na obrazovanju samog potrošača, jer ako želimo pomoći malim ribarima, moramo osigurati i to da kupci riba shvate što kupuju. E, to je aspekt na kojem treba raditi. Zašto? Zato što ne postoji ta kultura među potrošačima da preferiraju možda lokalnu ribu naspram e, neke druge vrste proizvoda koje dolazi iz udaljenog područja. A drugi je, drugo je pitanje žena, odnosno e, radnih mjesta koje zauzimaju žene u toj prerađivačkoj industriji. To je tema o kojoj trebamo e, dalje raditi, zato što su žene na neki način i dalje recimo kažnjavane pod navodnicima kada govorimo o pravima, ali jako velik broj njih je zaposlen upravo u ovom sektoru, no o tome se malo toga zna. I zato smatram da moramo na, nastaviti raditi u tom smjeru. Si Renata. E, Werner Kuhn. Ich denke, <clears throat> hier sind schon viele Dinge richtig gesagt worden und äh, ich freue mich auch, dass Frau Tomacic Najviše hvala, gospođa. Gospođa Tomašić pošto je jako aktivna na ovom pitanju obalnog ribolova. Dakle, istina je da smo u prethodnom sazivu rekli da bismo trebali orijentirati zajedničku poljoprivrednu eh, ribarstvenu politiku prema malom obalnom ribarstvu. Sad još uvijek imamo 236 eh, malih eh, tradicionalnih e, ribara, ribarskih tvrtki koji e, rade sa, na dosta tradicionalan način i oni iskrcavaju svoju ribu tamo gdje žive i pokušavaju na lokalnom raznim prodati ribu. Da, ovako nešto predstavlja dosta održiv način e, ribolova koji je interesantan i za turizam. A sad pitanje postavlja kako im možemo pomoći tim malim ribarima. Dakle, možemo im pomoći tako što nećemo nužno na njih primjenjivati jednak sustav kontrole i jednake zahtjeve kao na e, plovila koja su veća od 12 metara, jer trenutno je to ono što radimo. Dakle, moglo bi se desiti da neki ribar odluči otisnuti se na tri milje od obale i koristi e, elektronički ili ručni dnevnik, ali to su ljudi koji ribare na tradicionalan način u ograničenim količinama, a poslije onda još moraju identirati e, ulov Zatim moraju reći nacionalnim vlastima, telefonom e, da idu na pučinu, što je dobro za njihovu sigurnost, a onda kad se vrate moraju opet javiti to vlastima, pa onda ima kontrola ulova, a prije kontrole tog ulova moraju e, već reći koliko su otprilike toga ulovili, na primjer koliko su haringe ulovili, koliko su jegulja ulovili ili neke druge ribe. Dakle, por svega moraju na svom plovilu imati i vagu. Dakle, ako poredamo sve ove zahtjeve, sve ove kriterije, onda se možemo pitati koji je to naš cilj. Da li želimo da bude još manje malog e, ribolova nego što ga ima, da nije možda cilj da se jednostavno ti ljudi riješe svojih kvota tako što će i te kvote će uzeti veliki ribarski brodovi od preko 20 metara koji koriste velike mreže i tako dalje. Dakle, ne mislim da bi to trebao biti naš pristup. Trebamo pokušati vidjeti kako pomoći i financijski govoreći ovakvo obalno ribarstvo. Već smo govorili o FPR-u, govorili smo o pomoći koje pruža, o potporama, dakle potpora za izravnu komercijalizaciju. Gospodin Bilbao, već u skladu sa direktivom o e, označavanju možemo paziti na e, proizvode na, na sistem označavanja, na obradu označavanja. Čuo sam već neke ljude koji pripare, koji su nam govorili, molim vas, molim vas, nemojte nam nametati dodatne e, mjere i kontrole. Pa ja izravno prodajem restoranima i klijentima i ako imam valjanu oznaku i ako mogu staviti pečat na svoj proizvod, onda mi nije potrebno da mi se nameću druge oznake kvalitete. Dakle, ta direktiva za označavanje već postoji, ona je dostatna neki ribari u unutarnjim vodama ne znaju kako, kako iskoristiti tu direktivu, a, mali ribari, mali priobalni ribari još manje znaju kako to radi. Dakle, već smo jutro s tome raspravljali o raznim tehničkim mjerama i sve što nam je, što je rečeno je da su te, da te mjere i svi zahtjevi moraju biti što je više moguće razumljivi za ribare i za kontrolere. Često kontrolori ne znaju kako trebaju postupiti. Dakle, govoreći o malom obalnom ribolovu moramo pokušati ga podržati na najbolji mogući način. Hvala ti, Werner. Mislim da nema više nikoga da se javlja za riječ, tako da predajem odmah riječ komisiji i mislim da je to gospodin Penja Kastelio. A ispričavam se, nisam te vidio. Evo, dajem ti riječ. Ne želimo sad započeti ovdje raspravu, ali ovdje ja sam govorila o znači tom tradicionalnom malom ribolovu koja je povezana sa industrijskom preradu, preradom. Dakle, ovaj parlament je glasovao da nije obvezno da se navodi porijeklo i to je ono što stvara velike probleme zanadskom ribolovu zato što ne mogu nigdje staviti referencu da je taj proizvod potječe i iz tog i tog kraja i na koji način je e, uhvaćeno. Dakle, E, to je za lokalnu zajednicu iznimno važno. Ovdje govorimo o malom ribolovu, znači o ulovu malog ribolova koji prelazi u prerađivačku industriju, ali ne postoji obveza u nijednoj europskoj europskoj uredbi niti propisu e, da se navede zemlja porijekla. Ja kao potrošač to želim, ali činjenica je da time takvom odredbom, odnosno ne postanjem odredbe, ne pomažemo onima koji e, se bave malim ribolovom. Evo, samo sam htjela razjasniti to o čemu govorimo. Hvala. Das ist die Kennzeichnung, das ist eine Richtlinie und die ist nicht in allen Ländern Da, ovdje govorimo o jednoj direktivi koja nije provedeno na nacionalno zakonodavstvo svih država članica, u Njemačkoj je to napravljeno, a e, opet e, ribari u Njemačkoj nisu dovoljno upoznati s tim. Dobro, nećemo sada početi prepucavanje između kolege e, Bilbao i Wernera, u svakom slučaju ovo je bilo zanimljivo i važno, u svakom slučaju s pravom si to primijetila. Sada predajem odmah riječ gospodinu Penja Castello u ime komisije. Zahvaljujem predsjedniče. Evo, nakon ovog izvješća e, koje smo sada čuli, nakon svih ovih argumenata koje su dali e, određeni kolege, ja bih se ti usmjeriti na tri e, osnovna aspekta. Dakle, prvo, kada govorimo o malom obalnom ribolovu, drugo, kada govorimo o inovacijima i treće, kada govorimo o diversifikaciji. Ja se nadam da ću vam moći dati neke podatke koje možda ne znate i koje vam mogu biti od koristi. Kada govorimo o malom obalnom ribolovu, e, važnost e, tog sektora je već naglašena. Dakle, ovdje govorimo o dvije trećine flote, više manje 50% zaposlenih i 20% e, vrijednosti znači iskrcaja. Dakle, postoji jako velika e, povezanost između e, obalnih područja koja ovise o ribolovu, iako postoje i neka područja koja imaju također i važne gospodarske flote, ne samo flote malog obalnog ribolova. Dakle, mi prepoznajemo važnost tog ribolova i e, htio bih da znate da postoje konkretne mjere koje na primjer podržavaju Eh, eh, oformljavanje takvih eh, flota, te također potpore za motore tih plovila. Evo, htio bih samo naglasiti dva važna elementa kada govorimo o malom obalnom ribolovu. Prvo je da sve one države koje imaju više od tisuću plovila moraju uključiti u svoje operativne programe za fondove za, za potpore u pomorstvu i ribarstvu moraju navesti mjere E, kako žele potpomognuti i dati potpore tim flotama. I također pružiti mogućnost da plovila iz te flote dobiju e, veću pomoć e, od onoga koju mogu dobiti neke druge vrste flota. Znači ovdje govorimo o 30% bodova kada govorimo o inovacijama, ja bih htio s jedne strane e, razjasniti i raščlaniti ono što su ona temeljna istraživanja u okviru obzora 2020, programa obzor 2020 ili pak e, novih tehnologija koje se primjenjuju baš u ribarskom sektoru koje nam omogućava razvoj nekog novog proizvoda. Kada govorimo o e, Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo, E, se već i ranije naglašavala potreba za inovacijama, ali bez obzira što je postojalo to naglašavanje, e, taj fond se nije dovoljno koristio za istraživanje, zato što je riječ o jako skupim e, istraživanjima koji imaju visok industrijski rizik. Dakle, može od svake tri inovacije, možda jedna e, ima uspjeh ili pak od četiri ili pet inovacija koje se predstave jedna će biti uspješna. U okviru, e, znači, e, u okviru Fonda za pomorstvo i ribarstvo naglašava se, kao što sam već spomenuo, važnost tih inovacija i jako se proširio taj koncept inovacija koje su se proširile ne samo na područje ribarstva, nego na područje akvakulture i plasiranja na tržište. Ono što mi očekujemo sada, a to je da države članice u svojim operativnim programima iskoriste E, tu mogućnost e, sredstava koje su im dane na raspolaganje u e, okviru FPR-a. Ono što smo vidjeli, a to je da na, u ovom trenutku zapravo e, nemamo uopće pojma o tome koliko se novca može potrošiti na inovacije, ali znamo da kada govorimo o broju projekata, on se udvostručio e, i to pogotovo na području ribarstva i tako će biti i u budućnosti. A kada govorimo o trećoj točki, odnosno o diversifikaciji, kao što i sami znate, u okviru EFPR-a, Evropskog fonda, dakle postoji također prioritet razvoja obalnog područja, e, koji, posebno onih koja ovise o ribolovu. Istina je da e, taj program e, zapravo dugo mu je trebalo da se pokrene. To je, bilo, e, to je bio veliki novitet. Kasnio je i mnoge države zapravo su morale ga u žurbi provoditi, a nisu uspjeli na prikladan način zapravo provesti sve one odredbe i iskoristiti fondove iz EFPR-a. Možemo reći da se ta učinkovitost povećava za 30% iz godine u godinu. Imamo otprilike 1030 projekta projekata, a riječ je o ukupnom trošku od 900 milijuna eura. E, od toga je 162 e, su javni projekti, a od tih e, javnih projekata gotovo 450 milijuna odgovara sredstvima iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Također se govorilo i o tome da se mora naglasiti važnost tradicionalnih lokalnih proizvoda. Postoje neki projekti koji su predstavljeni i to su projekti za koje se čini da su e, najuspješniji, to su upravo oni koji naglašavaju vrijednost tih lokalnih proizvoda. Na primjer, jedan od tih poznatih projekata je iskorištavanje e, jedne znači specifične vrste ribe u e, Galiciji. Također imamo e, i jedno malo poduzeće koji je e, zapravo pokušava plasirati tuno na tržište na tradicionalan e, način i oni su uspjeli e, pozicionirati, plasirati na tržište svoje proizvode na jako važno tržište u Španjolskoj, a to je Corte Ingles, znači velika, velika zapravo robna kuća. E, dakle, ta e, e, naglašavanje važnosti tradicionalnih proizvoda je iznimno bitno i za sektor u kojem su zaposlene pretežito žene. I to je ono što ste vi sami ovdje naglasili. To su projekti koji ne koštaju previše. Riječ je o ciframa E, koje se kreću otprilike od tisuća eura po projektu, od toga tisuća proizlazi iz Europskog fonda za pomorstvo i rabarstvo, a tisuća e, dolazi od nacionalnih javnih sredstava. Evo, e, to je ono što smo e, pokrenuli u okviru e, Europskog fonda. Da, oni, mi smo ti koji zapravo potičemo da se što više toga ulaže u razvoj obalnog ribolova i također pokušavamo se povezati sa drugim fondovima, ovdje i sa fondom za poljoprivredu i ruralni razvoj. Kao što sam rekao i ranije, države i članice su te koje se moraju potruditi kako bi što je više moguće iskoristile te fondove kako bi mogle potpomoći ribolov tih e, malih zajednica koje žive na obali. Hvala. Merci la commission, Hvala komisiji, gospodin Tomašić, možda želite nešto zaključno reći? Pa samo vrlo kratko da zahvalim svima na sugestijama. Dakle, ja sam malo više od godinu dana u ovome odboru živim na otoku Korčuli, znam kako je ribarima teško i upravo zato sam htjela biti u ovome odboru da pomognem tim ribarima jer vidim da ova ribarstvena politika u EU nije ista prema svima. Europska zajednica misli da je ovo one size fits all, da je to u redu, ali ja mislim da nije u redu i da bi se trebala provesti regionalizacija ribarske politike. Hvala lijepa. Merci, madame Tomazic. Hvala, gospođo Tomašić. Sada prelazimo odmah na točku 12 našeg dnevnog reda. Tu se radi o predstavljanju delegiranih izvršnih akata strane komisije. Počnem vas da su zastupnici našeg odbora pozvani da ocjene i da je delegirane akte. Dakle, tu se radi o e, Europskom fondu za pomoć ribarstvo glede kriterija o financijskoj korekciji i paušalnim e, doprinosima komisije, dakle to sam jutros govorio u svojstvu predsjednika odbora, predlažem da se to usvoji, a rok e, je 20.10. No predajem svakako odmah riječ predstavniku komisije, a to je gospođa Gabriela Igeri. Elle est où, Madame Gabriela Igla Ah, Madame Gabriela je vous écoute. Izvolite, gospođo, slušamo vas. Nešto hvala predsjedavajući. U biti imamo dva zagrijana akta koja proističu od eh, FEMPA. Prvi se radi o paušalnoj eh, financijskoj korekciji i to smo već predstavili na predzadnjem sastanku. Ovo je zadnji u seriji tri delegirana akta u slučaju ne postupanja, odnosno u slučaju da neka država članica ne ispoštuje zajedničku ribasnu politiku, ono se pri... komisija počinje pregovarati sa državom članicom da se riješi problem, a završna, završna stvar koja se može poduzeti, dakle ako ne dođe do sporazuma s državom članicom, onda Europska komisija može e, primijeniti financijsku korekciju, a to se tiče e, posljedi procenata za paušalne iznose financijskih korekcija. A zadnja stvar jest e, izmjena prethodno, prethodnog delegiranog akta. Možete mi reći da smo tek usvojili delegirani akt o neprihvacanju i pitati se zašto sada komisija predlaže izmjenu, pa razlog je jednostavan jer u prethodnom, u prethodnom usvojenom delegiranom aktu već smo značili da taj delegirani akt pokriva samo dva slučaja iz e, FPR-a, samo u slučaju ne postupanja po pravilima ili teških kršenja, onda se e, postupa o NNN-u, a ovo se tiče e, akvakulture, dakle ukoliko imamo operatera koji e, povrijedi zakon okolišu, onda taj operater, odnosno taj projekt e, treba biti proglašen neprihvatljivim. Dakle, ovo je zasebna stvar koja se dodaje prethodnom e, izmijenjenom delegiranom aktu. Najviše hvala. Hvala na ovim objašnjenjima. Ima li netko kolega nešto da želi dodati? Ne? Dobro, možemo preći onda na delegirane akte. Ko se javi ime komisije? Izvolite. Hvala predsjedavajući. Ja sam zadužen da predstavljam dva e, delegirana akta. E, ovi, ovi akti koji se tiču odbačenog uloga već su predstavljeni vašeg odboru, ono što vidite ovdje jeste e, prijevod e, preporuka koje su predstavljene državama članicama i koji, se, koji stupaju na snagu od 1. siječnja 2016. godine. Ovaj odbačeni ulov jest jedan način dakle, provedbe politike o odbačenom ulovu u EU. Mislimo da obveza iskrcaja treba u potpunosti stupiti na snagu 19. a ne 2016. Dakle, na temelju zajedničke preporuke koja je dostavljena državama članicama prema kojima oni e, imaju onima koji imaju e, interesa u sjeverozapadnim i jugozapadnim vodama. Odbacivanje ulova i selnih e, vrsta, demerzalnih vrsta, e, uključuje neke izuzetke. Dakle, u sjeverozapadnim vodama to se e, odnosi na e, određene vrste ribe, kao što, a u jugoistočnim tu se radi o drugim vrstama, tu imamo jastoga, i vrak sladopijeg. Što se tiče izuzeća, tu imamo dvije, e, dva izuzeća što se tiče odbačenog ulova. Dakle, mogu se odbaciti određene vrste koje mogu preživjeti u slučaju odbacivanja, a druga vrsta izuzeća je minimalističko izuzeće kada je dispro, nesrazmjerno visoka cijena obrade ovog odbačenog ulova. U dokumentu se mogu vidjeti na koje se ovo vrste odnosi, dakle to je list, losos, ivrak, pjeg. Jedni su u sjeverozapadnim vodama, drugi u jugozapadnim i to su na iste vrste kao što je i norveški jastog. A što se tiče odbačenog ulova, to se primjenjuje od 1. E, siječnja 2016. no prelazi na 2019. no komisija očekuje da će ta pravila biti izmijenjena u budućnosti s obzirom da se očekuje da će države članice e, tražiti dodatne iz, iznimke, dodatne izuzeća eh, kako se budemo približavali 2019. Hvala predsjedavajući. Hvala vama. Da li gospođa Rodust želi nešto reći? Jer ovdje se radi o aspektu temeljne uredbe, ne znam da li ti imaš nešto za reći ovdje o eh, odbačenom ulovu i delegiranom aktu koji se tiče toga. Ne? Dobro. Počnem vas da je rok eh, do 12. prosinca 2015. godine ukoliko imate prigovore bilo kakve vrste. Hvala vam dragi kolege, prelazimo sada na točku 13. Radi se o radionci resornog odjela B na temu novi okvir tehničkih mjera za novu zajedničku ribarstvenu politiku. Dakle, predajem riječ gospodinu Stjortu Rivsu koji dolazi. En courant, il arrive. Right, so good afternoon, ladies and gentlemen. Um, my name is Stuart Reeves. I'm Dobar dan, dame i gospodo. Ja sam Stuart Reeves i znanstvenik sam iz Ujedinjenog kraljevstva iz Cefasa. Ja ću govoriti o poukama koje možemo izvući iz prošlosti za budućnost tehničkih mjera. U prošlosti tehničke mjere su zakonski uređene bili bile uredbom iz 1998. godine, dakle broj 850. Pokušali smo je ukinuti u nekoliko navrata, ali još uvijek nismo u tome uspjeli. 2012 druge godine je također pokrenuta inicijativa da ju se ukine i zameni, a zatim je 2008. godine kada sam ja počeo raditi na tome. Ja i moja organizacija smo bili zatraže, od nas je zatražilo da e, napravimo reviziju tehničkih mjera i odgovorimo na određen broj pitanja vezano uz učinkovitost tehničkih mjera koje su tada bile na snazi. U to vrijeme ne samo da e, nismo znali da će ta uredba i dalje preživjeti, već je ta uredba zapravo e, stvorila i mnogo drugih uredbi. I sada zapravo imamo toliko tih uredbi, e, imamo 19 različitih uredbi o tehničkih mjerama, uključujući i ovu zastarjelu uredbu 850 kroz 98 ali isto tako i druge uredbe koje se tiču Sredozemlja i Baltičkog mora, kao i uredbe koje pokrivaju europska plovila koja e, pecaju u e, Atlantiku i tako dalje ili uredbe koje se tiču posebnih e, stokova određenih vrsta. Dakle, mi ovdje imamo niz tehničkih mjera koje se e, prožimaju u raznim sektorima. U to vrijeme postavljeno nam je pitanje vezano uz učinkovitost tehničkih mjera kako bi se poboljšala e, poboljšalo odabiranje ribarskog alata i kako bi zaštitili e, stanište morskih morskih, e, e, dakle morska staništa i također na koji način primijeniti e, pristup najvećeg održivog prinosa. Naravno ovdje smo imali sekundarnu ulogu jer ključna uloga u postizanju najvišeg održivog prinosa je bio pitanje ukupnog dozvoljenog ulova. Dakle, zbog toga ćemo se ovim pitanjem baviti nešto kasnije. Više se trebamo usredotočiti na eh, odabir ribarske opreme i i na eh, druga tehnička pitanja. Dakle, što se tiče selektivnosti i odbačene ribe, ovdje moramo vidjeti koju mrežu koristimo kako ne bi koristili premalu ribu, zbog toga e, samo oko mreže mora biti odgovarajuće veličine. Druga strana medalje je činjenica da je ovaj način korištenja opreme rezultirao ulovom pre male ribe koja se jednostavno ne može iskrcati to može biti dakle rezultat e, neprikladne opreme, ali isto tako i pecanja u područjima u kojima postoji velika koncentracija manje ribe. Dakle, kao što sam rekao, selektivnost i e, činjenica da ulovimo manju ribu su međusobno povezana pitanja. Zatim, što se tiče zaštite e, staništa i ekosustava, ovdje moramo zaštititi i neke e, ugrožene vrste kao što su, na primjer, vodene kornjače e, i kada se lovi parangalima, možete uloviti sasvim slučajno i neke morske ptice. To naravno želimo izbjeći. moramo na neki način otjerati ptice od parangala kako bi smanjili slučajni ulov ptica. Dakle, moramo uvesti mjere koje će se konkretno baviti ovim pitanjem. Još jedan aspekt je zaštite staništa. Mislim da je netko o tome govorio nešto ranije. Je korištenje povlačnih mreža kojim se šteti staništu koralja. Ovdje možete vidjeti na slikama, na primjer, e, koralje u Atlantiku. S lijeve strane vidite oštećene koralje, a s desne sa lijeve strane su dakle koralje, a sa desne strane područje na kojem su nekad bili koralje, ali su uništeni povlačnim mrežama. Najbolji način upravljanja ovakvim problemima je nekorištenje povlačnih mreža u osjetljivim područjima gdje imamo dosta staništa ili zatvaranje tih ribolovnih područja. Postoji dosta tih zatvorenih ribolovnih područja kako bi se zaštitili koralje. E, u skladu s postojećim uredbama. Tehničke mjere se dakle mogu koristiti u ove svrhe. Najprije moramo identificirati problem, a zatim utvrditi koje konkretne mjere nam mogu pomoći u rješavanju ovog problema. Kada pogledamo analizu svih mjera koje su bile na snazi i koje su dakle, bile na snazi 2012. godine vezano uz tehničke mjere, vidjeli smo da najprije moramo klasificirati tehničke mjere i zato smo stvorili šest kategorija. Prva kategorija je mjera koja se tiče pravila kompozicije ulova, odnosno sadržaja ulova. Radi se o vrsti ili veličini ribe koju možete iskrcati tu moramo uključiti definiranje e, posebnog oka mreže koje se koristi u određenom ribolovnom području. Dakle, to je dosta komplicirano jer morate vidjeti područje u kojem se lovi riba, kakva vrsta ribe tu postoji, koja je njezina veličina i na temelju toga odlučiti kako će biti oko mreže. Zatim, e, minimalna veličina za istovar, iskrcaj, to je mjera koja se primjenjuje u mnogim državama članicama da se ne može iskrcati riba koja je ispod određene veličine. Dakle, ovo su mjere koje vam utvrđuju e, onaj ulov koji možete iskrcati ili ne. Druga vrsta mjera se tiče same, samih ribarskih alata. To su pravila o korištenju posebne ribarske opreme. Tu uključujemo alate koji su, na primjer, zabranjeni, recimo eksplozivi ili otrov za ribe koji se ne smiju koristiti, ali isto tako i mreže e, koje se ne bi trebale koristiti na područjima gdje ima delfina ili kornjača, vodenih kornjača. To su sve mjere koje se točno trebaju utvrditi kako bi znali koje vrste mreža se mogu gdje koristiti. Zatim, imamo još jednu kategoriju mjera, a to, je, to su mjere koje se tiču detaljnih uputstava kombiniranja mjera. Najčešće se to tiče povlačnih mreža, odnosno koča, moramo vidjeti koliko koja treba biti debljina, debljina konopca koji se koristi za te mreže, na primjer. A zatim možemo preći na četvrtu kategoriju, a to je kategorija mjera koja se tiče zatvaranja određenih ribarstvenih područja u svrhu zaštite, na primjer, koralja. U zakonodavstvu je sasvim jasno pokazano ono što se želi postići ovim mjerama. Dakle, zatvara se određeno područje kako bi se zaštitila određena vrsta. Još jedna kategorija koja se koristi je e, se također zove zatvaranje područja, ali nosi još pod naslov ostala zatvaranja područja. U nekim slučajevima se na taj način želi zaštititi mlađ ili spriječiti prilov ali postoji i drugi niz mjera zatvaranja područja koji je predviđen u zakonodavstvu, ali za koji nije točno određen e, krajnji cilj. Posljednja kategorija koju želim predstaviti ovdje su tehničke mjere koje imaju za cilj zaštititi ekosustav, barem u nekim aspektima. Sama mjera o kojoj govorim ne spada niti u jednu drugih prethodnih kategorija, e, već se tiče, na primjer, određenih e, e, mreža, naročito stajačica, koje se ne smiju koristiti u područjima, na primjer, gdje ima delfina. Sve tehničke mjere koje su postojale 2008. godine smo mi analizirali i pokušali ih predstaviti na ovom grafikonu tu postoji niz mjera koje se mogu podijeliti u onih šest kategorija o kojima sam govorio i svake od tih kategorija sadrže tehničke mjere koje se primjenjuju na različitim područjima. Vidimo da e, imamo ovdje podjelu po, e, e, po, na područja Mediterana, Baltičkog mora, Atlantika, i drugih. Uredbe i za tehničke mjere za jedno područje se mogu primjenjivati i na druga područja. Imate također i e, mjere koje će se ticati samo jednog područja, kao i mjere koje se mogu primjenjivati i na druga područja. Na primjer, e, ovdje kada imate mjere za e, područja na koje postoji visok stupanj migracija, odnosno migracijskih e, vrsta, u tom području se mogu primanjivati mjere iz bilo kojeg drugog područja, na primjer Mediterana, Baltičkog mora ili Atlantskog mora. Radi se o takozvanim domaćim mjerama i po tim mjerama se izražuju i ribarstveni alat. Dakle, kao što možete vidjeti, na ovaj način se utvrđuju, utvrđuje koja se oprema može koristiti u kojem području. Što se tiče mjera za izradnju ribarskog alata, vidite na slici gore e, mrežu, povlačnu mrežu u akciji. Ovdje, dakle, na krajnju mreže vidite kako se hvata riba i pokušavamo raditi još na poboljšanju ovih riba kako ne bi hvatali previše malih riba. To se može pomoći boljom izradnjom ovih mreža kao i određenih dijelova mreže gdje će oko biti nešto šire kako bi manja riba mogla izaći iz mreže. Kada govorimo o uredbama, govorimo ponekad o takozvanom ratu ribarskog alata, jer pokušavamo uvesti mjere za izradnju ribarskih alata koji će odgovarati svima, no međutim nekada se neke zemlje e, suprotstavljaju tim mjerama ili traže nešto strože mjere, tako da te mjere s vremenom postaju sve složenije i postaju sve strože za e, ribare. Druga vrsta mjera koja je također dosta prisutna u e, europskom zakonodavstvu su mjere za zatvaranje određenih ribarskih područja. Glavna uprava Mare mora redovno revidirati ove klauzule, to je uvijek jako težak zadatak jer najčešće se ne govori što se zatvaranjem ribarskog područja želi postići. Tako da je teško procijeniti e, da li je cilj ostvaren ili ne. I često ne znamo da li je nešto postignuto zatvaranjem područja ili ne. Dakle, dosta se e, koristi ova mjera zatvaranja područja, ali mislimo da E, nismo sigurni koliko je ta mjera korisna. Nekoliko riječi o kontekstu našeg rada prije. Vidjet ćete na koji način su se stvari mijenjale. E, ključna odredba izmjene zajedničke ribarstvene politike je utjecala i na izmjene vezane uz e, opremu koja se koristi. Najveća izmjena je naravno obveza iskrcaje jer sada postoji obveza za države članice da poštuju iskrcaj na određenim mjestima koja su prethodno utvrđena u tu svrhu. A želimo također i definirati cilj koji želimo postići, a to je što manje e, odbačene ribe koje možemo postići kroz primjenu ovih drugih tehničkih mjera. Regionalna tijela su također zadužena za određene mjere očuvanja i e, ovo su dvije glavne e, teme vezane uz reformu ZRP-a, dakle obveza iskrcaja kao i e, regionalizacija, ali isto tako tu možemo primijeniti i e, očuvanje ekosustava kao i potencijal za korištenje više područja za obnovu stokova, kako ih često nazivamo. Što smo učinili u studiji 2002. godine? kada smo revidirali sve 2008. godine kada smo revidirali sve ove mjere. Tu smo analizirali dosta elemenata i predložili određena rješenja za učinkovitije mjere u budućnosti. Zato sam ja to i nazvao izvlačenje pouka iz prošlosti za budućnost. I sada ću vam reći do kojih smo zaključaka došli. Mi smo htjeli revidirati sve ove elemente ponovno u svjetlu nedavnih izmjena ZRP-a kako bismo vidjeli da li smo nešto naučili iz svega toga. Ja ću sada kratko predstaviti sve elemente i kada dođemo do zaključka onda ću ih ukratko sažeti i reći e, kako to sad izgleda u svjetlu reforme ZRP-a. Dakle, jedno od pitanja koje nam je postavljeno 2008. godine je povezano uz uspostavljanje tehničkih mjera e, koje će ići e, uz pristup e, od na gore ili obratno na koji način bi ih bilo lakše primjenjivati i na koji način bi te mjere mogle biti što učinkovitije. Nova, novi ZRP sada govori o regionalizaciji, o jednom novom pristupu koji će se temeljiti na rezultatima vezanim uz podatke koje imamo o odbačenoj E, ribi i o iskrcaju, što znači da bi sada imali mnogo učinkoviti pristup. Mi smo dosta zadovoljni s tim. Još jedan element koji je ovdje značajan je taj da ako imate tehničke mjere na snazi morate imati jasnu ideju cilja kojeg želite postići tom mjerom i morate biti sigurni da raspolažete s nužnim informacijama kako biste mogli procijeniti postignuti cilj. Moramo dakle jasno reći koji je cilj tehničke mjere i morate imati plan nadzora te mjere kako biste znali je li učinkovita ili ne. U reformi ZRP-a govorilo se dosta o e, zabrani odbačaja i pristupu koji se temelji na rezultatima i e, jasno je rečeno da je cilj smanjiti odbačanu ribu. Dakle, to je onaj primjer definiranja cilja prije ne, a ne definiranja mjere, jer smatramo da ako definiramo najprije cilj, onda će i sama mjera biti učinkovitija. Još nešto što smo naučili iz prošlosti je činjenica da bi bilo dobro imati redovno znanstvenike koji će služiti kao promatrači na e, plovilima ali to je dosta skupo, što znači da se vrlo malo koristi, iako je svaki put korisno kad znanstvenici idu e, na e, brodovima e, kada izlaze na more i dolaze do veoma korisnih podataka. Također imamo i minimalnu veličinu za iskrcaj riba. Smatramo da bi to trebalo zamijeniti sa e, minimalnom e, referentnom veličinom za očuvanje. Samo da vas podsjetim na one kategorije koje smo imali, dakle ova mjera koju želim o kojoj govorim spada u prvu kategoriju mjera, dakle sastav ulova, a to su e, najmanje dopuštene lovne veličine. I to također jedan dio toga se može uvrstiti u drugu kategoriju kao i u treću kategoriju da se na temelju te najmanje dopuštene veličine izrade odgovarajuće mreže. Dugoročna zaštita se može postići kroz zatvaranje područja, ali isto tako i e, revidiranje prethodnih mjera. Dakle, vidite kako se preklapaju sve ove, kategorije mjera kojima sam govorio malo čas. Ovdje možemo kombinirati centralne i regionalne elemente. Centralni elementi se tiču mjera upravljanja za najmanje zaštićene vrste, a e, regionalne mjere su prostorne mjere koje se primjenjuju i za Europsku uniju i države članice. Tu je potrebna regionalna koordinacija, a imamo također i mreže za zaštitu ekosustava. Potreban je prelazni period jer je vrlo teško anticipirati što će se desiti u većini mora kada se zaista počne primjenjivati obveza iskrcaja možda ćemo morati zadržati neke od već postojećih mjera još malo, a kao i e, što ćemo morati revidirati zatvaranje određenih ribolovnih područja. A sada ćemo moći preći, morat preći sa tehničkih mjera kojima smo htjeli zaštititi mlađ na mjere za zaštitu ekosustava. Dakle, to je jedan opći e, sustav zaštite ekosustava. Hvala. Hvala gospodine Ric. Imamo li nekih pitanja ili komentara? Ne. Sada možemo prijeći na sljedeću temu dnevnog reda. Govornik je gospodin Daniel Steputis. Nisam pogriješio? Ne. Steputis qui de Rostok. Gospodin Steputis koji dolazi iz Ro Rostoka. Vous avez la parole, monsieur Steputis. Izvolite. Thun Institute of Baltic Sea Fisheries in Rostock, Germany. Uh... Tunen je, e, Tunen je institut e, za proučavanje ribolova na Baltičkom moru iz Rostoka u Njemačkoj koji se bavi i e, znači tehničkim mjerama, primjenom tehničkih mjera na Baltičkom moru. Ja ću vam evo predstaviti znači detaljno te specifičnosti tehničkih mjera na Baltiku. Prije toga Dopustite da vam kažem neke specifičnosti Velškog mora kada budemo govorili dakle, o tehničkim stvarima. To su vode koje su specifične, drugačije od onih o kojima smo danas govorili. Dakle, imamo mali broj vrsta, što je jako važno. Ekosustav je dakle jednostavan, to je bočana voda. Imamo samo dakle bočata voda imamo dosta susjednih zemalja, to su članice Europske unije plus Rusija i nadam se da je situacija provedbe razumna što se ovoga tiče. Na koje nam može pomoći za provedbu novih pravila zajedničke ribasne politike ZRP-a. Još jedan kratak uvod e, koji se tiče tehničkih e, uredbi i pravila koja se primjenjuju na Balačko more. Prvi niz je jedan od e, osnovnih uredbi za Baltik. Imamo nekoliko koji se primjenjuju na Baltik i zatim višegodišnji plan gdje se određuju konkretne mjere koje su sredočene na bakalar no u svakom slučaju ih ima dosta kao što možete vidjeti. Dakle, posljedno je pitanje što bi se desilo s tehničkim mjerama u Balskom moru uz pretpostavku da dođe do potpune provedbe novog ZRP-a. Mi smo izradili četiri kategorije koje tehničke mjere treba održati, koje treba ukloniti, koje treba donijeti, a koje razraditi. Dakle, započeli smo s onima koje treba očuvati, zadržati. to govoreći bilo bi dobro zadržati one mjere koje ublažavaju utjecaj na ekosustav. Dakle, tu možemo uključiti zatvaranje nekih oblasti, e, u smislu očuvanja ekosustava, ili neke mjere kojima se e, dakle izbjegava usputni ulov odnosno prilog. Zatim imamo još neke mjere zabrane opreme, dakle slažemo se vjerojatno svi da eksploziv i otrov ne treba koristiti u Baličkom moru, dakle to možemo zadržati. Zatim druga je, se odnose na E, vrijeme koje će oprema, odnosno e, mreže provesti u moru, na primjer 48 sati ograničenja, dakle to možemo zadržati se tako. Zatim je trebalo također e, zadržati obvezu iskrcavanja, iskrcanja koja je nova ideja 2015. godine, ona je uvrš, izglasana za bakalar, losos, 2017. za Ivara Zlatorep, Zlatopjeg. Po mom mišljenju bilo bi dobro proširiti tu obvezu iskrcaja i na neke druge vrste. To je se povezano i za kontrolu. Naime, ako definirate mjere koje će, kojima ćete kontrolirati obvezu iskrcaja i zabranu e, onda se može napraviti razlika između vrsta ribe. Zatim, neke od mjera koje bi trebalo ukloniti većina tehničkih mreža koje su na snazi sada i koje se donekle sukobljavaju s ovim novim pravilima. Tako da ove prekomjerno deskriptivne i previše uređujuća pravila bi trebalo odstraniti, ukinuti, a zadržati samo ona koja su jako važna a za one u čiju učinkovito sumnjamo možemo isto tako odbaciti. A tu su sve mjere koje se tiču na opremu. Evo ja radim na razvoju tehnologija opreme, dakle možete, mislim, to mi je struka, tako da možete vjerovati ovo što vam govorim. U Baltiku imamo detaljnu opremu koja se prvenstveno odnosi na koće. Tu smo se održali na prvenstveno na vrstu na bakalar. Dakle, postoje brojne stvari koje se tiču debljine, e, konopa, oka i tako dalje, no neke mjere su opravdane s pravom postoje jer znamo da se tiču određene vrste ili ili veličine, no ipak situacija je jako složena i upitno je da li su te mjere dostatno razrađene. Kada se radi o, veli, o povećanju veličine oka, to je bilo kontraproduktivno, tako da smo došli do zaključka da to ne bi trebalo zadržati svakom slučaju ovdje imamo opširne opise opreme i tu se opisuje oprema koja je, tako kažemo, poboljšana što se tiče barem e, ulova bakalara, no kao što rekao postoje neke vrste u Baltiku i kada, evo, kada se osvrnemo na e, ono što postoji sada, ovdje imamo širinu e, mreže za bakalar, no ako vidite E, kakva je situacija za list. Dakle, ovdje, ovdje bakala prolazi, ali list ne. Dakle, ovo je nešto što ne može, ne možemo donositi uredbe samo za e, bakalar. Kad vidite kako je situacija kompleksna za jednu vrstu, za bakalar, na primjer, onda možete zamisliti koliko je bilo složeno za više vrsta. Dakle, to sve ovisi o godičnjem dobu, o brodovima, o mnogim stvarima. Dakle, imamo stvari koje su jako deskriptivne i koje su nevjerojatno E, restriktivne i deskriptivne. Dakle, trebalo bi tu e, pojednostaviti stvari. Ovdje imamo sliku da se, koja prikazuje kako je list, e, kako list uhvaćen u mrežu za na ulovu drugih vrsta. Ovdje se definira sastav ulova. i koji bi trebao biti sastav ulova. Ovo je nešto što i ovdje imamo dakle probleme, imamo sukob između starih i novih pravila. Prije smo imali e, referentne vrijednosti za obvezu iskrcaja, a ovdje vidimo dakle da je definicija dopuštene lovne veličine nešto što je imao za cilj dakle, da se da dolazi do prekomjernog e, usputnog ulova, no sad se govori da taj ulov treba iskrcati i da ono što je ispod određene referentne vrijednosti ne može biti korišteno, korišteno za e, ljudsku prehranu, što opet u biti znači da će to biti bačeno. Barem neće biti potrebno za ljudsku prehranu. Što se tiče Baltičkog područja vidimo da e, male ribe imaju jako nisku tržišnu vrijednost, dakle e, opterećenje za iskrcaj tih riba bi trebalo, je, je dosta skupo. Dakle, ako možda bi se ovdje moglo uvesti neki novi sustav e, dvostrukog eventualnog prebrojavanja ili nekih kvota ili nečega. U svakom slučaju mislimo da ovu mjeru treba odbaciti. I kao što smo već ranije čuli, nadzor i kontrola pravila. Dakle, trenutna pravila nisu su sukladnosti s obvezom iskrcaja. Dakle, ono što se danas kontrolira ne, nije ono što će trebati kontrolirati u budućnosti. Dakle, moramo se riješiti većine tih mjera ukoliko se bude provodio da dakle, taj novi sustav. Osvrnit ćemo se i na to. Naravno, ako imate kvote, onda e, ove restrikcije nemaju smisla, jer to treba dati izravni poticaj e, ribarima, no to treba puno bolje, treba i puno bolje informirati o tome svemu. Neke stvari bi trebalo promijeniti u najmanju ruku zamijeniti dakle mjest, odnosno mjestilišta bi trebalo zatvoriti, treba analizirati kakva je situacija s bakalarom, odnosno u procjeni 2010. E, za bakalara rečeno je da na zapadnom Balškom moru je došlo do zatvaranja mjestilišta u krivom trenutku jer u jednom području se mrijesti riba u određeno vrijeme, a u drugom području u drugo vrijeme. Dakle, mrijestilišta i stvaranje mrijestiliša nije nešto što se primjenjuje na sva plovila. Dakle, mala plovila su izuzeta od e, izbjegavanja mrijestilišta. Dakle, u nekim područjima na zapadnom Balškom moru postoje određeni dani kada se ne treba izbjegavati mjestilišta, što je suprotno ovim pravilima, mislim, imamo kontradiktorna pravila, a onda treba uzeti u obzir isto tako koje su mjere na kojim se način može kazniti ljude za nepoštivanje tih pravila onda isto tako treba vidjeti da li su resilišta u područjima plićima 20 metara i tako dalje. Onda imamo i usputni mjere za koje se tiču usputnog ulova morskih sisavaca. I tu samo dio flote koristi akustično zastrašujuće uređaje, no to je nešto što se ne primjenjuje na plovila od 8 metara koja ne mogu imati iste uređaje na raspolaganju kao i velika plovila. Zatim provedba pravila, e sad tu imamo različite pravila za različite flote, Dakle, ako postoje ta pravila, onda bi trebala pokrivati ukupnu flotu, a možda da mjere koje će se poduzimati protiv njih budu drugačije, jer ne možemo imati satelitske uređaje na malim plovima, ali vjerojatno moramo naći neka tehnička rješenja. E sad, one stvari koje bi trebalo razviti, kao što smo rekli ranije, ako se možemo riješiti većine ovih mjera, onda svakako treba izraditi nove mjere, kako bi obveza iskrcaja bila ispoštovana. Neka od ovih pravila su nadzorni sustavi kao elektronski e, uređaj sa sustavom praćenja CCTV. No glavna stvar jest da treba osmisliti neke alternativne strategije za kontrolu i provedbu. Zatim jedno sjetljivo pitanje rekreativno ribarstvo, kao što rekao ranije, neke od mjera o kojima bi trebalo razmisliti jeste zatvoriti ribolovnu sezonu i za rekreativni ribolov ili imati na umu neka eventualna ograničenja jer moramo imati ipak na umu da je ovakav, ovakvo ribarstvo velikog značaja za obalna područja. Dakle, teško je reći velikim industrijskim brodovima da oni ne mogu e, pecati, odnosno loviti bakalar, a da to mogu rekreativci raditi. Ovim sam slajdom htio ilustrirati jedan pristup sustav belt, pristup Belt and Brace. Dakle, ako nemate pojas, onda možete zamisliti što se dešava evo, ovdje sa hlačama eh, <laughs> ovog dječaka, dakle, spadaj. No, ovdje imamo čitav niz mjera, u ovom slučaju to je eh, pojas. Dakle, evo, sad on ima pojas i sretan ne mora brinuti za hlače koje neće spadati, no ipak možda taj pristup nije najbolji jer ga isuviše stišće, sputava, Dakle, evo tražimo različite, alter, različite alternativna rješenja. Ovdje imamo alternativu koja obuhvata jedan pojas. Dakle, kao što vidite ovdje na slici, tu imamo manje pravila, no u situaciji kakva je sada, stvar izgleda ovako kao na slici. Dakle, imamo još više pravila i ne znamo da li stvar funkcionira kako valja. Dakle, nismo smanjili u biti ukupni broj pravila, već smo ih povećali. Kako bi stvar funkcionirala i kako bismo vidjeli da li ta nova pravila i moramo se sriješiti onog prvobitnog pojasa. I sad ovdje vidite da ćemo imati neku fleksibilnost, određenu fleksibilnost i kako će biti, vidimo da će svi biti zadovoljni time. Evo još jedan primjer što možemo E, napraviti kada se, kada se koriste poticaji. Evo ovdje imamo primjer, jedan od brojnih primjera. Što bi se desilo, na primjer, kada bismo koristili sustav poticaja za ribarstvo. Zamislimo da ih imamo, da imamo samo 200 ribara. Ima ih više na Balskom moru, naravno, ali 160 dana godišnje e, izlaze na more, jedan dan e, dnevno razmišljaju o tome kako poboljšati svoju opremu. I tako ćemo dobiti 32.000 sati u godini, a moja skupina radi samo, ima puno manje vremena od ovoga na raspolaganju da o tome razmisli. Dakle, evo, kada stvaramo te poticaje, onda bismo mogli poboljšati stvar. Ono čega se trebamo sjetiti jeste, dakle, da je ovo reguliranje i stvaranje pravih poticaja dobra stvar. Isto tako treba nam novi sustav nadzora, kontrole i provedbe. Ispričam se. Evo, zadnja stvar što sam htio reći, dakle, Balčko more je idealno more. Dakle, ako ovo ne bude funkcioniralo na Baškom moru, onda stvarno ne znam gdje bi to moglo funkcionirati, jer je to je, taj ekosustav jednostavan, e, E, stokovi su jednostavni, dakle Balško more bilo pravo mjesto da se to testira. Najljepša hvala, hvala na ovom izlaganju. Predlažem da svih četvora izlagača izloži svoje i onda ćemo komentirati kasnije. sada odmah molim gospođu Natali Stins da zauzmi mjesto. On dolazi iz Španjolskog eh, oceanografskog instituta. Ne ispričavam se, preskočio sam jednu stranicu. Natalie Steins radi u Imaresu. Pardon, radi za Imaresu u Van Heningenu. Ona je iz Nizozemske. je Imate riječ. Yes, my name is uh, Stein. Zovem se Natalie Stein i ja sam načelnica odjela za ribarstvo i govorit ću vam o studiji ribarstva u e, Atlantskom i Sjevernom moru. Kada budem predstavljala ovo moje izvješće, usredotočit ću se na neke opće komentare, ali isto tako ću koristiti i primjere iz svakodnevnog e, ribarstva jer se radi o veoma složenim tehničkim mjerama. E, zahvalna sam Stuartu koji je zaista dao sjajan pregled o tome što su tehničke mjere. Tehničke mjere zapravo reguliraju način e, ribarenja svakodnevno. To je vrlo zanimljivo jer tehničke mjere na Sjevernom moru i Atlantiku kao i drugim područjima su se povećale od 90 godina. Usporedbe radi, kada je osnovna uredba za zajedničku ribarstvenu politiku napisana 90 godina sadržala je 3500 riječi, a sadašnja osnovna uredba ima 22.000 riječi i e, isti taj porast e, možemo vidjeti i u broju tehničkih mjera. Možemo se zapitati da li nam je za dobro upravljanje nužno imati toliko tehničkih mjera. Naš zaključak je ne, treba vam manje tehničkih mjera što smo mi učinili na Sjevernom moru i Atlantiku. Mi smo proveli studiju, razmotrili smo uredbe i e, pročitali raspoloživu literaturu i onda smo e, proučili dva slučaja zajedno sa ribarima i znanstvenicima i onima koji donose političke odluke i razgovarali smo o tome što bi se moglo izbaciti iz tehničkih mjera jer e, su određene stvari u kontradikciji sa obvezom iskrcaja. To smo da dakle dakle učinili zajedno sa znanstvenicima, e, ribarima i drugima i razmotrili smo sve odredbe koje se tiču sadašnjih tehničkih mjera e, i zajedno smo htjeli procijeniti učinkovitost tih pravila i vidjeti trebamo li ih zadržati ili ukloniti. Veoma je zanimljivo da, je, e, da smo do rezultata došli konsenzusom dakle i onih koji donose političke odluke i ribara. E, naše područje koje smo proučavali je ogromno područje, imamo različite ribarstvene prakse, ribarstvena područja i usredotočili smo se na nizozemsku demerzalnu flotu jer smo to izvješće dobili tek prije tjedan pa smo morali se ograničiti na neki način, ali mnogi članci i pravila koja se tiču ove flote se mogu primijeniti i na druge e, flote i u Atlantiku i u Baltičkom moru jer sam e, prepoznala neke od elemenata o kojima je Daniel govorio malo čas u svom izlaganju. Najprije opće komentari. Pravila koja su povezana uz ribarsku opremu imaju za cilj e, smanjenje e, prilova. To su pravila koja su obično kombinirana pravila veličine oka i sastava ulova i do sada su bila dosta ograničavajuća a također su to pravila koja mogu dovesti i do odbačene ribe. Na koji način? Na primjer, e, pravilo sastava ulova e, je regulirano na dnevnom osnovu 24 sata, no međutim, e, zašto ne cijeli tjedan ili pet ratnih dana. Nakon jednog dana se može desiti da ribar E, prekorači količinu dozvoljenog uvola. A ako je zadržao tu ribu na plovilu i tek na kraju tjedna e, je izbacio na kopno, u tom slučaju ne bi prešao e, tu dozvoljenu količinu u odnosu na dozvoljeni iskrcaj. Dakle, to je samo jedan od primjera. Ako pogledate minimalnu e, veličinu za iskrcaj, to je povezano sa tehničkim mjerama vezanim uz ribarsku opremu, u Sjevernom moru i Atlantiku vidimo da postoji neusklađenost između minimalne veličine iskrcaja tu se uzimaju biološki aspekti i e, pokazatelji e, e, zrelosti ribe. Tu postoji dakle neusklađenost za određene vrste. Čini nam se da je to sve veoma lako, jednostavno trebamo povećati dozvoljenu veličinu za iskrca i riješili smo problem, ali ne, ako to uradite, a da ne izmijenite pravila vezano uz selektivnost, odnosno odabir ribarskog alata, onda ćete povećati broj odbačene ribe. Dakle, to se sve mora kombinirati zajedno, morate uzeti u obzir i minimalnu e, veličinu ribe i odabir ribarskog alata. Ako pogledate druge mjere, one mogu biti učinkovite, naročito što se tiče, na primjer, korištenja koča e, na onim područjima E, gdje postoje koralje ili na drugim zaštićenim područjima. To je učinkovita mjera, ali ako vidite e, koliko traje to zatvaranje područja, naročito e, u cilju zaštite mrestilišta, veoma je teško vidjeti jesu li te mjere na kraju učinkovite. Često je obrazloženje da te mjere političke prirode, zatvara se određeno područje iz političkih razloga, a rijeđe se to temelji na nekim znanstvenim nalazima. Što se tiče ekosustava i mjera očuvanja ekosustava, mnoge od tih e, mjera nisu u području ovog izvješća, ali e, mjere za održanje i očuvanje e, ribarskih stokova su usko povezane s njime, te ih je vrlo teško kvantificirati. Općenito govoreći, pravila o tehničkim mjerama su vrlo složena i teško razumljiva, čak i za e, one koji su ribari ili inspektori ne razumiju sasvim dobro pravila, postoji problem sa usklađenosti pravila i primjenom. E, također neke tehničke mjere su u kontradikciji sa ciljevima zajedničke ribarstvene politike, naročito vezano uz obvezu iskrcaja postoji podrška za e, reformom, to je ono što smo vidjeli iz konzultacija koje je e, zatražila glavna uprava Mare. A vezano uz e, studiju demerzalnih vrsta o kojima sam govorila malo čas, od 87 članaka vezanih uz tehničke mjere, 82 se usredočavaju samo na demerzalne vrste. Vrlo sličan slučaj je i s drugim vrstama riba. Veoma često imamo jako detaljna pravila koja se primjenjuju na određenu vrstu. Kao što je Daniel rekao, ali isto tako i Stuart, ako pogledate one članke koje se bave e, ulovom koji se zadržava na plovilu, sve to bi se trebalo izmijeniti u svjetlu obveze iskrca jer tu postoji neusklađenost između starih i novih pravila. Također, kada procjenjujemo pravila, naročito vezano uz nizozemsko ribarstvo, sasvim je jasno da e, se određene pravila moraju ili e, brisati ili revidirati. S tim su se složili i e, znanstvenici i ribari i osobe zadužene za politiku ali većina pravila, neću sada detaljno o tome govoriti, mislim da su primjeri mnogo zanimljiviji, e, mnoga pravila vezana uz sastav ulova i strukturu ribarske opreme su e, pravila koja bi se u velikom broju trebala ili izmijeniti ili ukinuti jer e, postoji konsenzus za uklanjanjem tih pravila koja ne ispunjavaju ciljeve, a mnoga su i zastarjela. Vrlo je zanimljivo primijetiti da svi članci koji se tiču znanstvenog istraživanja se trebaju zadržati. To je zatražila ribarstvena industrija i osobe zadužene za e, donošenje političkih odluka. Veoma je teško kvantificirati i procijeniti učinkovitost određenog pravila, zato smatramo da su ove odredbe iz ovih članaka koje smo malo čas naveli veoma bitne. E, na Sjevernom moru postoje i pravila koje se mogu primijeniti na druga mora. Stuart je govorio o pravilu e, korištenja jedne mreže. To e, tjera ribare da koriste mrežu sa manjim okom. E, ribar na taj način može uloviti različite stokove, ali ne smije imati više od jedne mreže. Ako želi ići loviti bakalar, mora koristiti e, veliko oko od 180 mm, ali ako ne ulovi niti jednog bakalara, mora se vratiti u luku, što je nekad teško, e, kako bi zamijenio mrežu što oni onda učine? Onda koriste e, mrežu s manjim okom za e, ribu, na primjer list, kako bi e, bili sigurni da će uloviti barem jednu vrstu ribe. Još jedan primjer je pravilo za kategoriju TR, dakle za povlačne mreže gdje postoje vremenski rokovi za izlazak na more i tu se mora koristiti manje oko. Prema planovima ova oprema koja koristi veće oko e, se treba smatrati opremom za e, bakalar, ali sada imate manji broj dana na moru ako koristite oko od 120 mm a to nije dovoljno za izlov kvote koja je dozvoljena za e, list. U tom slučaju je rezultat da imate previše odbačene ribe koju ne bi se imali da ste koristili mrežu sa većim okom. Dakle, to je još jedno pravilo koje dovodi do veće količine odbačene ribe a to je u skladu s onim što sam rekla malo čas vezano uz sastav ulova, neću se vraćati na to. Također postoje određena pravila vezana uz e, inovacije, a e, Daniel je o tome već govorio na koji način bi trebala izgledati ribarska oprema. To je sada u potpunosti definirano do najsitnijih detalja. Ako želite bilo što izmijeniti, to jednostavno ne možete učiniti. Imamo primjer e, jednog ribara, odnosno jednog poduzeća nizozemskog koje ima ogromnu količinu E, odbačene ribe i htjeli su smanjiti tu odbačenu ribu. Uspjeli su to učiniti koristeći jedan panel, e, smanjili su za 75% odbačenu ribu. No međutim, prema tehničkim pravilima koja su na snazi, one to ne smiju koristiti, što znači da propuštamo priliku da smanjimo odbačeni ulov. Revizija tehničkih mjera je nešto što nam je zaista nužno svima i potrebno je obaviti proljetno čišćenje kako bi smo poboljšali e, upravljanje ribarstvenom politikom u Europskoj uniji. A to znači da se moramo da moramo preći sa e, regionalnog pristupa da moramo preći na regionalni pristup, ne smijemo se zadržati na središnjem centralnom pristupu. Ribari veoma često se ne slažu s pravilima, smatraju da nisu smislena i zato ih ne žele poštovati. Zato mislimo da trebamo ribare uključiti u ovu reviziju. Mora postojati zajednička odgovornost, zajedničko pronalaženje rješenja, zajednička procjena učinkovitosti pravila i Također moramo se usredotočiti na upravljanje koje se temelji na rezultatima, a to znači da moramo stalni kontakt imati s ribarima, jer jedino oni znaju kako pravila funkcioniraju i jesu li učinkovita. I na kraju e, strategija upravljanja mora biti prilagodljiva jer kada govorimo o reviziji tehničkih mjera i razmišljamo o onom što bi se moglo desiti, to je zapravo sama teorija jer ne znamo što će se desiti dok ta zaista pravila ne primjenimo u praksi. A kada ih primjenimo moramo ih nadgledati i vidjeti što se dešava i moramo brzo moći izmijeniti stvari ako mislimo da ne idu u pravome smjeru. To je jako bitno a ovaj pristup kojeg smo koristili za nizozemske ribare se može primijeniti i na druge. I na kraju ono što mi predlažemo je da e, e preuzmemo odgovornost. Znamo da nemamo dosta vremena pred nama, a da imamo ogromnu, e, e, ogromne izazove svi zainteres, sve zainteresirane strane koje su u kontaktu sa ribarima su najveći e, potencijal za poboljšanje tehničkih mjera. Ako ne budemo surađivali s njima, opet ćemo imati niz tehničkih e, uredbi koje jednostavno neće biti primjenjive i koje će ostati e, samo prazno slovo na, mrtvo slovo na papiru. Hvala Natali. Odmah predajem riječ posljednjem govorniku, nakon toga ćemo postavljati pitanja. Predajem riječ e, gospodinu Jose Marija Belido koji dolazi iz e, Alicante e, sa Oceanskog instituta. Izvolite. Hello, my name is Jose Maria Belido. ja sam Jose Mario Velido, zadnji sam govornik, dakle išću brzo. Predstavit ću izvješće od o sredozemlju, tehničkim mjerama za sredozemlje. Dakle, temelj ovog izvješća, kao što to, kao što to kolege rekle, jeste dakle, potreba da Europski parlament dobio određene savjete ovdje konkretno za pitanje sredozemlja o novim tehničkim mjerama koje, kojima se bavi dakle Europska komisija. Naš pristup za ovo izvješće bio progresivni pristup. Prvo smo odredili što su to tehničke mjereže i zašto su one tako važne za sredozemlje. Napravili smo kvalifikaciju tehničkih mreža, napravili smo inventar glavnih tehničkih mreža, eh, mjera koje se provode na sredzemlju. Onda smo napravili ocjenu glavnih postojećih tehničkih mjera u sredzemljem moru i onda smo donijeli neke zaključke s tim u vezi. U biti tehničke mjere su niz mjera koje stavljaju objašnjavaju kako, gdje i kada ribari mogu ribariti i to je jako važno do koje mjere su ove tehničke mjere povezane s, prirod, stvarnošću. Postoje opasnost da budu izolirane u određenim slučajima. Nažalost, one su izvor velikog broja sukoba, pa čak su i i njihova provedba nije adekvatno riješena. imamo instrumente Tehničke mjere su jako važne za sredozemlje jer upravljanje ribarenjem eh, u potpunosti u sredozemlju ovisi o tim tehničkim mjerama. Tu se prvenstveno bavimo tom tunom. Mi smo napravili klasifikaciju tehničkih eh, mjera. Bitno kada smo tu, podijelili smo na tri razine. Jedna trećina su ove prve dvije koje vidite na ekranu, tehničke mjere koje se bave tehničkim karakteristikama plovila i isto tako tehničkim karakteristikama ribarske opreme. Tu se u biti objašnjava kako loviti. Druga kategorija, druga skupina bavi se kontrolom ribarskih mreža, vremena po danu, po tjednu i to se na vremenskim eh, ograničenjima i tu u biti se govori kako i gdje se može ribariti. I to su instrumenti ulazne kontrole. Zatim treći dio tiče se sastava ulova. Što se može loviti? Mm, tu se spominju i je dopuštene lovne veličine. Minimalna referentna veličina za očuvanje vrste i bavi se kvotama. Ove tehničke mjere u biti objašnjavaju koliko se čega može loviti. Ovo su neke od tehničkih mjera koje se trenutno na snazi u sredozemlju. Najvažnija uredba je uredba vijeća iz 1967 i 2006. godine i to je srž svega, to je ima tu još drugih važnih uredbi. Želim reći da države članice trebaju provesti u svoje nacionalno zakonodavstvo sve ove mjere i ponekad o tome govorimo u svojim izvješćima. Sada ću preskočiti jedan dio i preći na procjenu mi uviđamo da je potrebno napraviti estimaciju stvarnih e, kapaciteta e, flote i ponekad je snaga motora precijenjena. To je važno imati da posebno za tehnologijom, a pod uvjetom da pomaže na pozitivan način, jer što nije uvijek slučaj. Kada se radi o opremi i ribarskoj selektivnosti, potrebno je napraviti bolju selektivnost. Postoje neki uređaj, paneli za razdvajanje koji mogu smanjiti prilog. Mi želimo privući pozornost na neke ribarske alate koji mogu ugroziti određene vrste kao što je mlađ jer to može utjecati dakle na sustav e, resursa određenih e, stokova. Što se tiče uredbe koja se bavi vremenom za to ona je od jako velikog značaja. smanjenje na jedan dan tjedno po određenim analizama bolje je nego na eh, jedan sat, eh, jedan, jedan dan u tjednu je bolje nego jedan sat eh, dnevno, barem za ribarenje. Odredba o 1000 metara o zabrani ribarenja na dubini veće od 1000 metara treba, odredba koju treba očuvati. Isto tako što se tiče kočari, kočara, koča, e, zabrani korištenja povlačnih mreža, odnosno koća na dubini više od, veće od 50 metara je jako dobra mjera. Što se tiče ulova određenih ranjivih i zaštićenih vrsta, to je jako važna stvar, no tu bi trebalo poduzeti neke dodatne mjere. Što se tiče minimalnih e, komercijalnih e, veličina, to je pitanje koje treba ažurirati, dakle minimalna referentna veličina za očuvanje treba biti ažurirana. Mi ovdje predlažimo određene mehanizme poput e, uređaja za odvajanje određenih vrsta, odnos po veličini. Potreba mreža za sortiranje, na primjer. Osobno treba paziti na razvoj obveze za iskrcaj. mjere koje imaju za cilj očuvanje mlađi i zašto mlađi moraju biti očuvane, osobito u sredozemlju. Evo, konačno imamo neke tehničke mjere koje se temelje na kvotama i ograničenjima ulova. Mi smatramo da upravljanje ribarstvom u sredozemlju da je to dobar sustav, barem teorijski. Ne možemo još govoriti o E, njegovom uspjehu, ali teorski je dobar. Mi smatramo da e, sustav tako da ukupljeni dozvoljeni ulov jest dobar. Ovo tjedno ili dnevno ograničenje je dobra tehnička mjera. Što se tiče pelagijskih e, vrsta u Španjolskoj, to je ono što je potvrdio i sektor ribarstva. Što se tiče ograničenja, to je nešto treba, ovog čega se treba dogovoriti ribari, operateri i upravitelji. Dnevno ograničenje je nešto može pomoći da se ostvari bolja cijena proizvoda. jer e, cijena, trenutna niska cijena ulova je jako veliki problem. Sada prelazim na zaključke i preporuke. Europska unija suočena je s velikim izazovom u sredozemlju. Jer 85% ribljeg stoka u sredozemlju e, je e, u, se prekomjerno izlovljava izlo, prekomjerno izlovljeno. Ulazna kontrola je važna za e, vrijeme ribarenja, ribarsku opremu i ribarske kapacitete. Izlazna kontrola je jako važna, ali tu moramo se osvrnuti prvenstveno i na preventivnu kontrolu. Dakle, ako preventiva ne funkcionira, onda ni izlazna kontrola neće funkcionirati. U ovom slučaju treba jak, kontrol provedbe kako bi se stvari držali pod nadzorom. Bilo bi dobro, mislim, tehnološke inovacije su dobre stvari, ali ne mogu puno pomoći. Dakle, tehnologije i inovacije su dobri, ali treba poraditi i na proved, na kontroli provedbe. Zaštita mlađi i mjestilišta jako je važna i tu moramo imati uređaje dvostruke aktivnosti. Važno je prostorni planiranje uključiti u ribarstvo dakle, zabranu ribarenja određenim razdobljima. Zatim zabrana, odnosno zabrana kočarenja na dubini veće od 50 metara je vjerojatno najbolja mjera za očuvanje ekosustava određenih e, vrsta. To je nešto bi trebalo čuvati i smatramo beskorisnim izuzeće od dubine od 3 Eh, udaljenost od 3 milje i mislimo da bi to trebalo ukinuti. Također smatramo da bi trebalo pojačati provedbu tih mjera i mislimo također da je jako važno imati nadzor nad infrastrukturama. kako bi se omogućio razuman nadzor nad ribarenjem. Ove infrastrukture za nadzor trebaju također pokrivati razne postojeće uređaje za nadzor, a i ove i sve moguće inovacije. Smatramo da su sred, tehničke mjere koje se primjenjuju na zemlje da su dobra tehnička rješenja i ovaj sustav redovnog e, ukupnog dopuštenog ulova je dobra tehnička mjera. Što se tiče tog vrsta u Španjolskoj, e, to je dobar primjer a to bi se moglo proširiti na druge zemlje. Mislim, zaključno mislim da ribarski proizvodi zavređuju bolje, bolju cijenu, to je pravi problem, što je cijena e, ribe e, fiksna zadnjih 15 godina i ovo ograničenje i dnevni ulov ogranič... E, mogu ostvariti bolje tržište. tržište su, bolju tržišnu cijenu, tržište su jako važno i konačno predlažemo samoređivanje u, u ribarskom sektoru i uh, u suradnji sa uh, upravom tog sektora. Toliko od mene, najpša hvala na pozornosti. A imate izvješće za više detalja. Hvala velika gospodine Milido. Gospodina Rodust uh, javlja se za riječ. Ja, ich möchte mich erstmal ganz herzlich bei allen ja bih htjela zahvaliti svima onima koji su e, danas, evo pričekat ću trenutak. Hvala. So, ich hoffe, alle haben jetzt ihre Kopfhörer aufgelegt, denn es ist mir... Evo, vjerujem, nadam se da ste sada svi stavili slušalice. Dakle, ja bih htjela zahvaliti e, e, svim izvjestiteljima na prezentacijama koje su održali. Bile su korisne svima nama i sigurno je da su nam e, dali mnogo elemenata o kojima možemo razmišljati. E, kada sam u prošlom sazivu radila na zajedničkoj ribarstvenoj politici, na reformi za RPA, onda sam pokušala usko surađivati s, upravo s ribarima. I također sam vrlo napeto e, i s velikom pozornošću slušala njihova mišljenja. Na taj način e, E, smo postigli to da reforma ZRP-a bude prihvaćana i među zaposlenicima u tom e, sektoru. Mi smo tada znali da e, određena stara pravila nisu bila kompatibilna s novim propisima i to je bio razlog zbog kojeg, zbog kojeg ćemo morati raditi na novoj pravnoj osnovi za uvođenje novih tehničkih mjera. E, dakle, uredba o kontrolama trebala bi biti diskretna, zato što ni ona nije e, kompatibilna sa novom, e, novim ZRP-om. Sigurna sam da ću dobiti vašu podršku i nadam se da da će i ove prezentacije biti dostupne na internetu kako bismo E, mogli iskoristiti i pročitati sve te prezentacije s velikom pozornošću. E, e, sigurna sam da postoje neki ribari koji nas danas slušaju ovdje. Sa našom uredbom Omnibus mi smo razradili mnoge aspekte. Mi smo, znači, zahvaljujući tome je stupila na snagu jedna prijelazna mjera, odnosno prijelazna uredba, te smo također dali, odobrili sredstva kako bismo omogućili nove alate koji bi mogli pomoći znanstvenicima, ali i ribarima u provođenju nove zajedničke ribarstvene politike. Kada ćemo napraviti evaluaciju 2020. godine, nadam se da ćemo moći reći da je to bio odličan posao i da smo svi e, obavili e, e, dobar posao. Svaka izmjena zahtjeva e, protok vremena kako bi mogla biti implementirana, zahtjeva dodatni rad. Zahvaljujem svima koji su se danas javili za riječ i vjerujem da ćemo moći iskoristiti sve sugestije koje smo dobili. Toma. Hvala Ulrike. Još netko traži riječ, gospođa Toma. le président. Je euh, euh, Hvala gospodine predsjedavajući. Želim se zahvaliti svim govornicima. Moram reći da mi je drago čuti ovakva izlaganja jer ovim smo potvrdili da je ono što mi u ovom parlamentu osjećamo kada radimo u parlamentu ili kada smo u našim izbornim jedinicama, kada smo na terenu, kada razgovaramo s posrednicima, mi zaista osjetimo da postoji potreba za, naravno, zakonskim uređenjem, ali isto tako i za nekim racionalnim mjerama. Ne znam zašto, ali veoma često ribarstvena politika nije racionalna. Oni koji je primjenjuju, bez obzira na to gdje se nalaze, je izražuju na taj način da ne uzimaju u obzir racionalnost e, znanstvena znanstvene elemente i tako dalje. I ponekad zapravo moramo znati točno o čemu govorimo kako bi mogli uskladiti različita stajališta koja svi imamo. E, mi zaista trebamo moramo se držati strogih znanstvenih pravila. Vi ste, gospođo, govorili o tome da nam je znanstvo potrebno više od politike. E, ja možda ne mogu koristiti tu terminologiju, jer politika je nekada potrebna kako bismo odlučili između e, dvije opcije, ali istovremeno, kao što sam rekla, potreba nam je i taj racionalan znanstveni pristup. To je ključno, gospođa Radusti je to i rekla maločas, u svakoj fazi smo pokušali e, obraniti financiranje, na primjer, e, istraživanja i znanstvenih aktivnosti, ali možda to nismo dovoljno radili, možda bismo trebali i raditi na poticajnim mjerama, a ne samo mjerama kažnjavanja, kako bismo na neki način dopunili i popratili ovu reformu koja je značajna. Većina ribara još ne zna kako će se to odvijati u stvarnosti. Vjerojatno će neki prihvatiti lako, neki malo teže, ali bit će nam potrebne poticajne mjere, naročito za selektivnost. Vi ste i rekli da su to ključna pitanja e, obveze odbačen, od, e, odbacivanja ribe. Ne znam da li je komisija još uvijek tu, ali ako je, htjela bi pitati mislite li da uredba Omnibus odgovara ovom strogo pravnom pristupu, tom kombiniranom pristupu o kojem je govorio gospodin Maločas, gdje će zaista ovi koji vrše kontrolu znati zbog čega je vrše i gdje nećemo imati previše pravila, gdje ćemo imati samo pravila koja su učinkovita, a ukinuti sva ona zastarjela pravila iz stare ZRP. Ricardo. welcome and congratulate the speakers for this. Želim se zahvaliti e, govornicima na ovim sveobuhvatnim pregledima tehničkih mjera i e, mjera za upravljanje ribarstvom. Ja dolazim iz e, Atlantika i e, s obzirom na to da nije e, sa Zorija iz Atlantika i mislim da to nije obuhvaćeno vašim istraživanjima, tako da možda nisu tako sve obuhvatna kao što sam rekao, ali u svakom slučaju ste obavili sjajan posao. Ovdje želim samo spomenuti jedno od pitanja vezano uz tehnička pitanja koja nas brinu i koja su se pokazala kao razočaravajuća, a povezana su uz zatvaranja određenih ribarskih područja. Rekli ste da samo u nekoliko primjera samo je pokazano da je to zaista imalo nekog interesa. Ali iako su zatvarana područja veoma često e, napravljena iz političkih ili znanstvenih e, razloga, a ne toliko u svrhu očuvanja Pitam se da li ste rekli da nisu utvrđene e, koristi tih zatvaranja zbog toga što ciljevi prethodno nisu iskazani i da je to razlog zbog kojeg ih je teško procijeniti. Ali evo ja znam dva e, značajna projekta u e, okviru sedmog programa gdje smo došli do zaključka da je potrebno poboljšati definiranje ciljeva uz jasne kriterije postoji potreba za tim jer naravno kroz ovaj sedmi program ne možemo pokriti cijeli životni ciklus vrste i moramo raditi na drugim tehničkim mjerama kako bismo i to ostvarili. Ali ono što smo zaključili je da, no, da je potrebno u prosjeku 20 godina kako bismo zaista zaštitili određeno područje. 20 godina je područje je vremenski period koliko imamo ove ove tehničke mjere za zaštitu ribarstvenih područja. Zato se pitam je li problem u tome što ne postoje jasno definirani ciljevi koji bi se temeljili na znanstvenim elementima ili je problem u nečem drugom. Znam da pitanje kvota ovdje nije otvoreno pitanje, ali znamo da su neki stokovi u Mediteranu zaista ugroženi i možda bi o tome trebali govoriti. Hvala Ricardo. Bernhard Kunt. Na, nur noch eine kleine Anmerkung. Auch herzlichen Dank für Evo, samo jedna kratka observacija. Dakle, ja bih htio zahvaliti e, e, govornicima koji su nam govorili o tehničkim mjerama i koji su nam e, rekli znači govorili i na znanstvenim i na statističkim temeljima e, kako bismo u budućnosti trebali definirati tehničke mjere, a samim time i strukturirati e, uredbe o nadzoru, o kontrolama. Postoje neke stvari o kojima smo već ranije raspravljali kada se govorilo o toj profesionalnoj kategoriji. To smo ovdje i E, raspravljali. Znači, e, ulov, broj dana, kvota i maksimalni dozvoljeni ulov. Ako imamo određeni broj dana koje smijem e, pecati, onda ne možemo primjenjivati kvote koje se primjenjuju za čitavu godinu. Dakle, moramo zadovoljiti određene, određene zahtjeve koji traže od nas da sa manje goriva imamo veći ulov primjer na Istočnom Atlantiku su nam već rekli da se može u dva dana doseći kvota, a što je sa drugim područjima? Ja ne znam kakva, kakva je podjela kvota u Španjolskoj, ali po nama smatramo da je to sustav koji e, zapravo nije od pogodnosti svima, pogotovo ne malim ribarima. Za neke, drugo, za neke druge e, ribare koji e, plove Baltičkim morem i hvataju haringu i neke druga ribe, to je potpuno drugačija priča. Znači, e, ribar je taj koji zna kada može uloviti najveći broj riba. Ako se očekuje da će on imati najveći mogući ulov upravo u jesen, onda će to tada i raditi. Na taj način e, kvotama se e, podvrgava pritisku ribare i ribari su ti koji također moraju uzimati u obzir ružno vrijeme, sezonu, blagdane ili bolesti i tada ne mogu izaći u ribolovi. Što ćemo tada napraviti u tom slučaju? Dakle, to sve mijenja. Također kada govorimo o ribolovnom e, alatu, e, ne znam, veličina oka, mreže i sve ono što on želi upecati, znači to su svi uvjeti koje je teško zadovoljiti kako bi, a da se istovremeno i održi ona količina ulova koju su imali i ranije. Kada govorimo o uredbi o nadzoru, za Baltičko more to može, mora biti drugačije od onoga što se primljeno na nekom drugom području, također i kada govorimo o broju dana kada je dopušten ribolov. Dakle, e, e, treba uzeti u obzir puno aspekata. I na kraju treba vidjeti gdje su ti stručnjaci, odnosno e, gdje su te studije razno raznih instituta. Dakle, imamo 500 milijuna eura koji su e, odobreni u okviru e, u okviru fonda za pomorstvo i ribarstvo kako bi se provela istraživanja po pitanju stokova fondova različitih vrsta riba i kako bi se na temelju toga vidjelo što dalje sa stajališta zakonodavstva. Ali gdje su sve te studije? Gdje su e, sve te ankete ili istraživanja koja su provedena? Praktički nama je potrebno neko nadležno tijelo koje će provoditi evaluacije, koje će e, znači izvoditi zaključke na temelju kojih će se onda provoditi e, donošenje novih odluka. Il le souhaite euh, aux intervenants pour répondre Sada ako izlagači žele uzeti riječ i odgovoriti na eventualno postavljena pitanja, izvolite kratki e, prilikom odgovora. Gospodine Ri, Ris, izvolite. Hvala predsjedavajući. Evo postoji jedna točka na koju bih e, želio odgovoriti. To je pitanje zatvaranja područja, e, ribolovnog područja. Želim napraviti razliku između nečega što je važno, a to je e, zatvaranje s ciljem zašte morskog staništa, koralja i tako dalje. To je savršeno jasna situacija zašto tome, zašto tome tako i tu je jasno što se podrazumijeva pod zabranom e, ribarenja, dakle ribarska oprema može nanijeti štetu staništima, a postoji i druga e, zatvaranja koji, imaju za cilj zaštitu e, ribarskih stokova. situacija nije u potpunosti jasna što se time želi postići i kako se stvari može, analizirati. Hvala. Hvala gospodine Rivs izvolite. Ja bih htio nešto nadodati kada govorimo o ribolovu na Mediteranu. Dakle, tamo ne funkcioniraju loše zaštićena morska područja i puno puta ono što se dogodi, a to je da zaštićeno morsko područje, kao što je rekao i već e, gospodin prije mene, na kraju poprima političku, e, politički aspekt. Kada govorimo o proučavanju nekog zaštićenog područja, onda se govori o e, nacrtu tog područja, o povezanosti tog područja s ostalim područjima i na kraju zapravo je u stvarnosti ono se puno više razlikuje od onoga E, što je nekakav znanstveni dizajn, odnosno znanstveni prikaz tog područja. Dakle, puno, puno puta moramo imati na umu da neko zaštićeno područje na nekom određenom mjestu e, neće imati taj učinak e, povećanja ili obnavljanja stokova ako ne razradimo strategiju povezanosti s ostalim područjima. Ja mislim da na Mediteranu ima više posla po pitanju tih zaštićenih morskih područja. E, mislim da postoji čitava mreža e, znanstvenika koji rade na tim zaštićenim morskim područjima, te puno znanstvenika i istraživača koji e, bi također mogli započeti raditi i na tim morskim područjima na Atlantiku. Da, izvolite, Natalija, možete, uzeti riječ. Želim odgovoriti na pitanje u vezi s Omnibusom i da li je Omnibus doista poboljšanje trenutnih, e, trenutno postojećih tehničkih mjera. Mislim da je važno uvidjeti da je Omnibus samo privremeno rješenje za tehnička, tehničke mjere. Ako to će riješiti privremeno neke probleme, ali mislim da je na temelju svih ovih izlaganja savršeno jasno da e, se svi zalažemo za reviziju tehničkih mjera koje je više u kontekstu e, svakodnevnog ribarstva. Jer ako želite ostvariti smislene promjene, a tu mislim na pozitivne promjene za e, i za ekologiju i za e, kulturu ribarenja i za stokove, onda stvarno se treba preći na regionalni pristup u suradnji s ribarima a to znači da će neke oblasti treba delegirati na niže razine. Dakle, ta regionalizacija u zajedničkoj ribarstvenoj policiji pruža mogućnost i mislim da je stvarno pitanje da li su ljudi spremni e, baciti se na taj posao, i, a ne pretvoriti ga samo u e, proljetno čišćenje, pospremanje. Hvala vam na iskrenosti i jasnoći vaših e, nastupa. Hvala stručnjacima na prezentacijama. Malo prije Orlik je rekla da su ovo bile dobre stvari, da je bilo dobrih trenutaka, istina, ali nije uvijek bilo lako doći do njih ostvariti Sada vidimo da kada je riječ o tehničkim mjerama, da je nužno pojednostaviti postupak, preći na regionalizaciju, isto tako ispoštovati obvezu iskrcaja. Naravno, nema nikakve sumnje da će nam komisija predložiti neke stvari s tim u vezi, da ćemo e, dobiti tehničke mjere koje će biti što je jednostavnije moguće i koje će biti lako provesti. Želim samo što nas nije bilo više, nas zastupnika, nazočnih. Dominik Rion, ukoliko želiš nešto reći u ime komisije, možeš to napraviti naravno. Uh, thank you, Mr. President. I won't, I won't say much. I know it's... Hvala predsjedniče, neću, neću duljiti, znam da je kasno. Evo samo želim reći par dodatnih stvari. Prvo zahvaljujući ovim izlaganjima moram reći da sam evo, <laughs> puno ovoga već ranije čuo, dakle odavno se bavim ovim tehničkim mjerama Ja se potpuno slažem s ovim. Neću govoriti o regionalizaciji i pojednostavljivanju, o ovome smo puno toga rekli, rekli smo onome što mislimo da kam, kojim putem treba komisija ići, dakle, to je jasno. No, želim još razjasniti dvije stvari. Okvir toga kamo smo zaputili s tehničkim mjerama jeste da upravljamo ovim razdobljem tranzicije. Negdje imamo samo privremenu provedbu obveze iskrca, imamo velike brojne tehničke obveze, regulacije, a nemamo višegodišnji plan nove, e, novog ZRP-a. Imali smo u prethodnom razdoblju, a sad nemamo novo. Koji je cilj za 2020. Puna provedba e, odredbe, obveze o iskrcaju, višegodišnji planovi za većinu regija, još neke mjere. Kada to ostvarimo, onda ćemo imati jako mal prostor to za tehnički mjere, ali nismo još do toga došli. Molim vas da imate na umu da doista pokušamo upravljati ovom tranzicijom. I sada dolazim na ovu sljedeću točku. Kada mi predstavimo ovaj prijedlog, to će biti uskoro, onda se doista nadamo i molimo su zakonodavce da se doista usredotočimo na ciljeve što bismo, na raspravu o tome što bismo trebali prebaciti na regionalnu na regional razinu, a što ne. A ono što je preostalo tehničkim mjerama, to je nešto što bi trebalo se za jer do sad smo se bavili samo sitnim stvarima što nas nije nikamo dovelo. Dakle, bilo bi divno da e, sad u početku rasprave se pozabavimo onim glavnim temama, glavnim stvarima, a onda kasnije pređemo na pojedinosti. Toliko, hvala. Hvala vama. Čujte, dragi kolege, hvala svima što ste sudjelovali u ovom radu, iako ponovno moram izraziti svoje žaljenje što nismo bili brojni mi zastupnici. Prelazim sada, ukoliko nema ništa protiv, na točku 15, s obzirom da što se 14. teče nemam nikakvih dodatnih informacija. Dakle, preporuke koordinatora su dostavljene, imate li ikakvih komentara na njih? Ne. Smatram da su usvojene. Istrpili smo dakle dnevni red, a iscrpili smo i predsjednika, a i sve ostale sudionike. Naš sljedeći sastanak održat će se u Briselu 9.11.2015. naravno od 3 do 6.30 i utorak 10. od 9 do i od 3 do 6.30. Zahvaljujem se svim poslušateljima koji su nam pomogli u radu i zahvaljujem svim prevoditeljima koji su djelovali u radu. Svima zahvaljujem i e, vidimo se 11. Hvala.